Yeah, colleagues, Dragi kolege, dobar dan. E, hvala novinarima, međutim, dopustite da sad ipak započnemo sa sastankom. Najprije usvajanje dnevnog reda. <clears throat> Smatram dakle da je dnevni red usvojen. Hvala svima. Pozdravljam predsjednika Europske središnje banke Marija Dragija Hvala što je došao na naš sastanak. To je naš drugi monetarni dijalog ove godine. Prethodni se održao, kao što se vjerojatno sjećate, 6. veljače. A današnji monetarni dijalog eh, će se održati eh, prije saslušanja, <clears throat> koje će dakle uslijediti, na kojem će također biti Mario Draghi kao predsjednik E, Europskog odbora za e, sistemske rizike. Dakle, znate kakva je sada situacija. i Usvojene su mjere koje će e, funkcionirati do kraja godine, možda će biti na snazi i dulje, bude li to nužno, a sve će to biti vezano za procjenu inflacije, a upravni odbor također je spreman e, e, pokrenuti e, mogućnost kupnje aktive za slučaj da situacija postane slabija. Što se procjene rizika tiče, znamo da je E, situacija takva da se treba gledati da se odgovori na situaciju bez obzira kakva bude ekonomska ili politička situacija. Postoje kanali podržavanja monetarne politike, a e, došlo je do e, smanjenja utjecaja i poluge zahvaljujući privatnim i javnim ulaganjima. E, Europska središnja banka ima ciljeve vezane za inflaciju, a predsjednik Dragi će s nama govoriti e, dakle, o montarnim pitanjima i posljedicama Brexita na financijsku stabilnost u Europi. A koordinatori odbora Ekon također su odabrali dvije teme za razgovor. Jedno je pitanje financijskih inovacija, kao implikacije koje iz toga slijede za monetarnu politiku. A isto tako pitanje vezano e, za e, kamate, kamatne stope koje su dugoročno niske. Od kolovoza 2016. godine počeli su se e, rasti kamatne stope na dugi rok. S jedne strane rezultati su odluke e, Američke federalne rezerve, a s druge strane politička situacija. Ovaj prvi faktor će možda utjecati na to da kamate rastu, dok će drugi možda e, utjecati na to da kamate počnu upadati. Sve je to vezano za izbore. I e, uglavnom ovdje smo da e, razgovaramo o puno bitnih E, pitanja, pa ću vam odmah dati riječ, predsjedniče dragi. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, uvaženi članovi odbora za ekonomska i monetarna pitanja. Drago mi je da sam ponovno među vama i po drugi puta sam ove godine na redovnom saslušanju o monetarnom dijalogu. Drago mi je e, da ste e, izabrali kao temu za današnji sastanak uloge, e, uloge financijskih inovacija. To je tek jedna od mnogih promjena do kojih sada dolazi u ekonomiji, ali jedna od ključnih e, s obzirom na ulozi koji imaju financijska tržišta u dodjeli sredstava. Prije nego što govorimo o tome, govorit ćemo o e, ekonomskoj situaciji. Ekonomija se oporavlja sve solidnije u različitim sektorima i različitim državama. Stvaran BDP u europodručju već 16 kvartala raste i e, rastao je i u prvom tromjeseću 2017. godine. Nezaposlenost je na najnižoj razini od 2009. godine. Osjećaj e, vezane za poslovni svijet i potrošače su se povećali i sada su bolji nego ikada u posljednjih šest godina. Rizici se i dalje smanjuju, a neki od rizika s kojima smo se mogli suočavati još krajem prošle godine jako su se smanjili. Domaća potrošnja i ulaganja e, predstavljaju glavne pokretače oporavke i stoga je taj oporavak e, može se bolje oduprijeti vanjskim rizicima vezanim za događanje u svijetu. Usprkos dobrom oporavku i e, usprkos mogućoj inflaciji E, ipak pritisci inflacije su prigušeni. Pritisci na domaću e, troškove, e, između ostalog vezano za plaće, još e, uvijek nisu u mogućnosti u potpunosti pomoći srednjoročnim ciljevima. Zato su nam još uvijek potrebne vrlo fleksibilni financijski uvjeti koji će u velikoj mjeri e, biti pod utjecajem monetarne akomodacije. U e, lipnju će se na vijeću raspravljati o e, mogućim izgledima na osnovi kojih će se moći procijeniti rizik i e, kakvi će biti izgledi za rast i inflacije. Uvjereni smo da velika količina monetarne potpore i našeg usmjeravanja i dalje su nužni kako bi se oni resursi koji se ne koriste, kako bi se oni ponovno apsorbirali, te kako bi e, se inflacija svela na 2% u jednom e, izglednom e, razdoblju. Tražili ste od mene da govorim o dugoročnim kamatnim stopama. O posljednjih godina obveznice su i kako nominalno, tako i u stvarnom uvjetima se e, stajale slabije. A e, ono što je e, stvarne situaciju s obveznicama, zbog čega je ona pala, jesu strukturni elementi. Od stanovništva koji je starije i odlazi u mirovinu do mnogih drugih faktora. Želimo li da dugoročne kamatne stope se s vremenom povise, onda se moramo pozabaviti čimbenicima koji su uzrokovali takvu situaciju. Naša je monetarna politika bila ta koja se bavila cikličkom komponentom odnosa između e, s jedne strane ušteđevina, s druge strane potražnje. Mi smo podržavali nominalni prihod i na taj način se stimuliralo ulaganje i potrošnja, što je preduvjet da se e, kamatne stope povećuju na razinu do oko 2% a s vremenom će e, se na taj način zdravo vratiti na kamatne stope i e, dugoročno njihovo povećanje. A sada nešto o inovacijama. Veze između štednje i ulaganja vodi me na temu vašeg današnjeg saslušanja. Sveća financijska učinkovitost u europodručju ključna je kako bi se povećao eurokapital i produktivno ga se koristilo. Inovacija u financijskim instrumentima, uslugama i infrastrukturi kao i promjene na financijskim tržištima i njihovoj organizaciji u tom smislu mogu biti korisne. Financijska je inovacija trajan proces. Inovacija se pojavljivala u prošlosti recimo uvođenje e, osiguranih dugova koji su mm, omogućili da se rješavaju pitanja između stranaka i asimetrija. Neke druge inovacije uvedene su kako bi se smanjili toškovi transakcija i postali su dio našeg svakodnevnog života primjerice kreditne kartice ili pak mogućnosti e, da e, postoje bankomate. Ono e, što danas možemo reći je da takve inovacije mogu pridonijeti i transformirati situaciju. Mi nadziremo ono što se događa E, kako bismo pratili tu situaciju i budali potrebno intervenirali, a isto tako tamo gdje je opravdano dali potporu inovacijama. Nekoliko konkretnih primjera zašto je financijska tehnologija zaista relevantna za ono što radimo. Dobro poznavanje kanala putem kojih monetarna politika utječe na ekonomiju je za nas od ključnog značaja. Financijska tehnologija i općenito financijske inovacije imaju mogućnost da oblikuju način financiranja ekonomije u budućnosti, možda će utjecati na mehanizam transmisije monetarnih politika i na e, financijske uvjete. mi smo središnja banka za europodručje i zato buzno pratimo situaciju E, kako bismo slijedili sve ono što se događa na tom području. E, Europska središnja banka i sustav eura imaju tu i statutarni interes e, da prate situaciju i da utječu na, na infrastrukture na tržišta. Među inovacijama i onih koji su e, vrlo važne su DLT, Distributor Ledger Technologies. I e, zahvaljujući brzom razvoju događanja zaista potreba da se budno prati kako nove tehnologije e, utječu na situaciju, dakle DLT tehnologiju, clearing i slično. Među mogućim rizicima postoji i veća fragmentacija tržišta e, budu li različiti DLT pristupi paralelno uspostavljeni u različitim državama članicama. Osim toga, e, okvir za nadzor euro sustava mora biti učinkovit, želimo li e, biti odgovorni u takvom novom ozračju. Mi ćemo i dalje raditi u skladu s našim mandatom, a to je da sustavi plaćanja glatko funkcioniraju. Financijske tehnologije daju financijskom sektoru mogućnost pružanja boljih i učinkovitih usluga kako za pojedince, tako i za tvrtke. Financijske tehnologije e, mogu olakšati E, tvrtkama nove poslovne modele i mogu otvoriti nove mogućnosti. E, financijske tehnologije i tvrtke koje na njima rade mogu e, bankama pomoći da budu dodatni izvori kreditiranja. To pak može omogućiti smanjivanje makroekonomskih problema i davanja E, davanja kredita kako kućanstvima, tako i manjim tvrtkama. Međutim, sve to mogućnost je i novih rizika. Mi moramo procijeniti situaciju i prilagoditi je e, kako bi e, to utjecalo i na banke i na financijske inovacije i moramo omogućiti da e, uvjeti budu jednaki kako za nove, tako i za stare aktere na tom području. Mi aktivno radimo kako na europskoj razini, tako i na međunarodnoj razini. Osim toga, rizik koji proističe iz korištenja novih tehnologija je rizik kojim se mora pažljivo upravljati, naročito u novim kontekstu e, kibernetičke sigurnosti. To je već dugo prioritet za nacionalne i europska nadzorna tijela. A Europska središnja banka tim se pitanjem pozabavila iz više uglova mi e, moramo također paziti da individualni sustavi i mreža u cjelini e, dobro funkcioniraju te budu otporni na kibernetički kiberkriminal. I e, dakle, mi osim toga smo i operateri. E, naša platforma koja je zaživjela u lipnju 2016. godine predstavlja sada temelj za tržišta i omogućava usklađen i učinkovit način e, sustava plaćanja u Europi i trgovanja vrijednosnim papirima. Europska središnja banka također je pravi katalizator europskog sustava plaćanja i razmjene vrijednosnih papira. Jer e, moramo e, imati odgovarajuće institucionalne i regulatorne okvire. I na taj način investicijski i financijski sustav, odnosno inovacije i financije se međusobno isprepliču i sustav se na taj način poboljša. Zato je europski zakonodavac tu bitan. Može igrati važnu ulogu. Europa e, namjerava regulirati i financijske tehnologije u kontekstu e, programa za kapitalna tržišta, te treba se stvoriti od samog početka jednake uvjete. E, takav što će e, kasnije ustanoviti, e, omogućiti ekspanziju i širenje preko granica. Kao što vidite, financijske tehnologije mogu poboljšati učinkovitosti u financijskom sektoru, stvoriti bolje proizvode i smanjiti cijene za potrošače, ali može također igrati ulogu i u oblikovanju rizika i e, mora također stvoriti novu regulativu. Mi moramo odgovoriti na te izazove i e, vjerojatno ćemo trebati reagirati, odnosno dati različite odgovore u e, financijskom sektoru koji će vjerojatno trebati imati i bonitetne aspekte, zaštitu potrošača i mnogo drugoga, ali ne smijemo tome spriječiti da se situacija, da se stanje razvija. E, zaključno možemo reći da situacija u europodručju popravlja i e, da se rizici smanjuju, ali ti pozitivni znaci ne smiju nas odvući od toga da trebamo stvoriti dobru, dobar gospodarski rast. Treba nam e, porast u produktivnosti, a kako bi do toga došlo potrebne su inovacije. Strukturne reforme ključne su da bi se stvorio poslovno ozračje kako bi se uredba poboljšala. A inicijative na nacionalnoj i europskoj razini mogu tome pridonijeti. Ekonomska i monetarna unija će e, se poboljšati budemo li poboljšali institucionalne okvire. To znači da trebamo se zalagati za inovacije gdje god je to moguće, uključujući u funkcioniranju e, e, ekonomske i monetarne unije. I zato s nestrpljenjem očekujem bijelu knjigu Europske unije o produbljivanju ekonomske i monetarne unije. Hvala lijepa, rado ću odgovoriti naša pitanja. Hvala vam predsjedniče dragi, bili ste e, vrlo opsežni, jako nam je drago da ste govorili puno o inovacijama, o financijskoj tehnologiji i e, naš odbor je nedavno i usvojio e, mnoge jedno izvješće na to temu. Počinjemo sada sa našim članovima odbora, najprije gospodin Brian Hayes. Hvala lijepa i drago mi je da ste opet na našem odboru. I e, drago nam je da govorite o samim financijskim tehnologijama o kojima smo nedavno i razgovarali ovdje u parlamentu. Imam dva pitanja za vas. Prvo je pitanje vezano za Brexit i vezano je za banke koje bi iz Ujedinjene kraljevine išle u europodručje jer e, znate da Europska središnja banka zajedno s nacionalnim tijelima daje e, odobrenje onim bankama koje se žele nastaniti u europodručju. E, vi dakle igrate ključnu, ključnu ulogu. Daniel Noer i vaše kolege iz IOPE su govorili o tim pitanjima i što ako ne budu jednaki uvjeti za sve i što može u tom slučaju Europska središnja banka učiniti da uvjeti budu jednaki kada se neke institucije budu selile iz kraljevine u europodručje. Moje drugo pitanje je vezano je za Irsku. Jedna od naših banaka, Allied Irish Banks je jedna od 25 e, sistemski važnih banaka, a e, irska vlada želi da se ta banka djelomično proda. Dva pitanja za vas. Mislite li da je sada došlo vrijeme za takvu djelomičnu prodaju? I možete li reći Ircima što vi mislite koji će biti dugoročni pozitivni aspekti e, ako se dakle bude imalo jedno dobro i e, okruženje. Hvala. Što se tiče vaše prvog pitanja, Europska središnja banka se priprema dakle za sve moguće implikacije e, i to e, vezane za Brexit i to je naravno vezano i za nadzorne aspekte. Banke se pripremaju za izlazak Ujedinjene kraljevine iz e, Europske unije i mi to e, pomno pratimo taj proces, ali kao što ste rekli, ne ovisi sve o nama, već i o nadležnim nacionalnim tijelima. Mi smo spremni podržati banke u reorganizaciji aktivnosti u europodručju. Vrlo je važno da te banke poduzmu na vrijeme sve pripremne radnje. Dakle, prva stvar je da se sve napravi na vrijeme. Možda ćemo se na to vratiti um, i kod drugih pitanja, ali mnogo stvari vezani za Brexit ovisit će o tome e, kako će se Brexit voditi. Dakle, o tome će mnogi rizici ovisiti. A među faktorima rizika je taj vezan i za banke i sve se mora početi raditi na vrijeme. Moramo e, omogućiti da te banke udovolje normama E, za nadzor banaka. Kao što ste vi uočili, rizici postoje da dođe do nadzornog fragmentiranja i nedostatka e, same nadzora, a to je nešto čime se sada još ne možemo baviti jer banke mogu odlučiti se za poslovnice u trećim zemljama ili druge oblike koje neće biti podložni europskom nadzoru, odnosno nadzoru na europskoj razini. Ono što je bitno jest da se izbjegne regulatorna arbitraža i da se u zemljama različitim zemljama na iste stvari isto gleda i tu će Europski parlament igrati važnu ulogu. Što se drugog dijela vašeg pitanja tiče, na Irskoj vladi da odluči kada će dio te banke staviti na privatno tržište. Općenito uzevši, e, dobro je da se e, rizik vezan za e, dionice makne sa poreznog obveznika na privatni sektor. Hvala. E, I e, što ste e, se osvrnuli ovdje na neke rizike, rizike oblika različitih tvrtki i zato se obraćamo i naravno i tražimo i od nacionalnih nadzornih vlasti da se adekvatno postupi prema tom riziku. Prvaš Berez. E, ne znam e, da li je to dobar primjer bio, ali kao i pučani postavit ću dva pitanja. Gospodine predsjedniče, vi ste jedan od autora izvješća petorice predsjednika i e, vidimo da bi to ponovno moglo biti aktualno. A drugo, kad se radi o ekonomskoj i monetarnoj uniji, zna se da će se ponovno postaviti institucionalno pitanje. I e, čujemo ovdje mnoge dijelomične ideje, a i između ostalog da se Europski stabilizacijski mehanizam pretvori u Europski monetarni fond koji neće biti u logici zajednice i koje će više biti vladino tijelo. Mislite li da bi to bio dobar pristup u svjetlu onoga što stoji izvješću petorice predstavnika i da bi se na taj način omogućilo da ekonomska i monetarna unija dobro funkcionira a između ostalog e, i u onim aspektima koji su u nadležnosti država članica kao što je proračunska politika. Moje drugo pitanje e, vezano je e, za izlazak iz monetarne politike od strane Središnje banke. Vi ste se angažirali do kraja godine i vidimo različiti načini o da čujemo različite stvari o tome što ćete napraviti nakon kraja ove godine, naročito vezana za razvoj razine plaća. Prošlog tjedna smo u Berlinu čuli da će se već od lipnja neke indikacije vezane za e, razine plaća, e, dakle da će se tu vidjeti kako je to vezano o raznim uvjetima iz izlaska sadašnje monetarne politike. Možete li nam nešto više reći o tome? Pa, hvala lijepa. Ja sam jedan od autora izvješća petorice predsjednika i e, dakle to je barem prvi pokušaj za budući napredak u budućnosti i dakle kao dakle ovdje se bavi sa dva različita horizonta, jedan kratkoročni, a drugi dugoročni. A izmjena u e, svrsi e, e, mehanizma za stabilnost je nešto što za sada ne zahtjeva još izmjene samih temeljnih ugovora. Ukratko mogu reći da je još puno preuranjeno da se nešto stvarno suvislo kaže na tu temu i da ćemo e, morati doći u jednu e, višu fazu. Ono što je pak ovdje e, važno jest da mi tu nemamo neki sveobuhvatni pristup, već je važno da mi kolektivno odlučimo kakvim putem želimo ići i e, to put koji će nas e, dovesti e, više do stvarne konvergencije, a ne samo nešto zasnivano na pravilima. I zato je važno da imamo sveobuhvatni put. A drugo pitanje vezano je za našu monetarnu politiku. Kao što znate, sljedeći tjedan imat će mnogo sastanaka na vijeću i e, tu ćemo vidjeti kakve će biti razine e, plaća. I kao što sam rekao u uvodnom e, dijelu, iako je se povećava proizvodnja i rast postaje solidnije jer se više zasniva na potrožnji nego li na izvozu, a sve, situacija je sada sve šira jer pokriva više zemalja i više sektora. E, ono na što se često pozivamo je indeks koji izračunavamo, odnosno pokazatelj dodanoj vrijednosti u različitim zemljama i što je manje taj pokazatelj raspršen, e, to je oporavak e, veći, širi, a e, vrijednost tog pokazatelja je sada ista kao što je bila 1997. godine, što je dakle bilo davno prije krize. I to u osnovi znači da mnogi od problema koje smo imali za vrijeme krize, a to je bilo financijsko fragmentiranje i e, problemi za, vezano za transmisije monetarne politike, da su sve to problemi koje smo prebrodili. Istovremeno, kada se pozabavimo pitanjem inflacije, e, inflacija e, je i dalje prigušena, ali e, je do e, drugih vrsta, u drugim vrsta inflacije došlo do porasta. E, međutim, se bazna inflacija smanjila, prigušila, a razlog tome jest E, slab rast plaća. Iako u nekim dijelovima europodručja e, dolazi do te povećanja razine plaća i e, do nekih drugih cijena, ipak je još preuranjeno i nećemo još mijenjati našu monetarnu politiku. Jer... Hvala lijepo. Notis Marijes. Gospodine dragi, pod kojim uvjetima će Europska središnja banka odlučiti e, da Grčka e, uđe u program PSPP? A drugo, Grčka banka je 2015. i 2016. godine potrošila 2,5 milijardi eura. I e, možete li nam reći pod kojim uvjetima e, bi Grčka u okviru programa CBPP3 e, mogla kupovati grčke obveznice i na taj način podržati rast i oporavak u Grčkoj. Istovremeno želim vam dati sljedeći prijedlog vezan za europsku monetarnu politiku. Dakle, radi se o prijedlogu kojeg sam uložio 7. svibnja u Strasburu. Gospodine dragi, bili europski bankovni sustav mogao biti više decentraliziran kako bi svaka središnja banka eurozone mogla imati monetarnu politiku koja je prilagođena za svoju zemlju i e, svoje uvjete. I tu bi se kvantitativno popuštanje moglo e, e, smanjiti, biti fleksibilnije. Grčka narodna banka bili mogla imati e, monetarnu politiku zahvaljujući kvantitativnom popuštanju, e, dakle da e, stvori on bolju e, situaciju budući da sada imamo 300 milijardi eura pri središnjoj banci. Response to your first question is first of all what is needed is a positive conclusion of the current negotiation što se tiče vašeg prvog pitanja, dakle, sasvim sigurno pozdravljamo sporazum koji je postignut i žao nam je što u njemu nemamo jasniju definiciju, odnosno što u sastanku skupini nije postignuta jasna definicija e, samoga duga. Dakle, e, to odgovara i ocjeni drugih institucija. Istodobno moramo imati održivost duga, Um, um, Europska središnja banka i njezino upravno vijeće će raditi na temelju potpune nepristranosti i naravno moramo se pobrinuti da održivost postoji u slučaju uh, negativnih okolnosti. Uh, to je naravno nešto što se stalno ponavlja. Dakle, prvo treba postići sporazum, potpuni sporazum, a nakon toga moramo pronaći mjere vezane uz dug koje će taj dug učiniti održivim kroz vrijeme. Što se tiče vašeg prijedloga kad bismo imali 19 različitih središnjih banaka sa 19 različitih monetarnih politika, imali bismo 19 nacionalnih valuta. A budući da imamo jednu valutu, moramo imati jednu monetarnu politiku i svi naši ciljevi definirani su kao ciljevi za čitavo E, europodručje, a ne kao ciljevi za pojedine zemlje. Dakle, kad govorimo recimo o inflaciji, govorimo o inflaciji u europodručju, a ne u jednoj zemlji u odnosu na druge zemlje. Hvala vam. samo trenutak. Pa e, moj prijedlog je bio veoma jasan vezan uz Grčku banku. Dakle, kad je riječ o kvantitativnom popuštanju, Grčka banka zatražila je 42 milijarde eura. Mene zanima pod kojim uvjetima bi ona mogla kupovati i obveznice od grčkih tvrtki i od grčkih banaka, a u okviru kvantitativnog popuštanja. Ako i kada bude prošireno kvantitativno popuštanje na Grčku, sasvim sigurno ćemo imati odgovarajuće uvjete za grčke tvrtke koje mogu sudjelovati u programu kupnje korporativnih obveznica pod uvjetom da ispunjavaju uvjete koji su naravno određeni za tvrtke koji mogu sudjelovati u takvom programu. Ramon Tremoza, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Dobrodošli predsjedniče, dragi u Europski parlament. Od lipnja 2016. godine Europska središnja banka kupila je više od e, obvez, dakle, obveznice u vrijednosti veće od 75 milijardi eura iz e, privatnog sektora. Ja imam određene sumnje vezano uz taj program. Mislim da narušavamo tržišnu utakmicu među tvrtkama u europodručju. I to što nemamo dostatnu transparentnost stvari čini još gorima. U Njemačkoj Njemačkoj barem imamo najbolju praksu jer Njemačka središnja banka objavljuje imena e, tvrtke od kojih su obveznice kupljene, ali to nije praksa u državama Južne Europe. Dakle, e, ne objavljuju se količine otkupljenih obveznica na odgovarajući način i zato mnogo članova ovoga odbora traži e, pojašnjenje programa od Europske središnje banke. Ta pitanja smo vam post, poslali prije dva tjedna. Po našem mišljenju, nedostatna transparentnost na razini nacionalnih središnjih banaka e, šteti Europskoj središnjoj banci i to je šteta jer Europska središnja banka poduzela je mnogo kako bi postigla veću transparentnost. Recimo, objavljuju se e, ciljevi vezani uz uspostavu ravnoteže, e, objavljuju se rezultati rada upravnog odbora. Dakle, tu se jasno vidi da što je je transparentnija Europska središnja banka, to je prihvaćenija u javnosti. Pa je sada moje pitanje, namjeravate li objaviti e, smjernice kako bi se postigla veća transparentnost europskih središnjih banaka? Hvala vam lijepa. Pisani odgovor na pitanje koje ste nam postavili da kako dobit ćete također, budući da je to bilo pitanje postavljeno u pisanom obliku, no sada ću reći samo dvije stvari. Imamo šest nacionalnih središnjih banaka koje sudjeluju u ovom programu i one objavljuju po popis e, tvrtki dakle koje su na raspolaganju za ovakvo pozemljivanje novaca putem vrijednosnih e, papira Također možemo reći da su podaci dostupni na našoj mrežnoj stranici. Dakle, postoji internetska baza podataka koja se može pretraživati i e, također možete vidjeti tko je izdao te obveznice i tko je njihov nositelj. Dakle, svaka nacionalna središnja banka ima diskrecijsko pravo e, odlučiti želi li objaviti dodatne informacije ili ne uz e, dakle one obveznice e, odnosno e, izdavatelja obveznica koji se objavljuju na našim mrežnim stranicama. Dakle, to nije u našim rukama, to je u njihovim rukama. Mi ne vidimo razloga da se ne centraliziraju ti podaci, ali u ovom trenutku podaci su u rukama nacionalnih središnjih banaka. Kao što sam rekao, detaljni Odgovor ćete dobiti u pisanom obliku. gospodine dragi, želim samo reći da bez dodatne transparentnosti izlažemo se opasnosti da određene središnje banke zlorabe financijsko poslovanje e, kako bi pogodovale određenim e, tajkunima, odnosno tajkunskom obliku kapitalizma. Recimo u Španjolskoj znamo da je više od 50% kupnje e, napravljeno e, od tri poduzeća. Dakle, e, mislim da je potrebno da se te informacije objavljuju i to na razini Europske središnje banke za sve središnje nacionalne banke jer važno je naravno to i za nas kako bismo mogli opravdati ove poteze pred našim izbornim tijelom moramo vidjeti da to nije način da se e, pomaže tvrtkama koje inače nisu samo održive na tržištu. Pa želim samo reći da se tvrtke biraju na temelju odgovarajućih kriterija e, i ne pogoduje se jednim tvrtkama u odnosu na druge. Naravno, postoje E, određene preporučene količine, ali o konkretnoj kupnji odlučuju same banke. Međutim, što se tiče smjernica i količina, mi to ne možemo objaviti, e, jer inače bismo djelovali suprotno našim ciljevima. Oprostite, do kada će taj program trajati? To je dio našeg e, programa koji je u tijeku, nije predviđen kraj njegova trajanja. To je dio naše monetarne politike i o tome će naravno odlučiti e, upravno vijeće. Hvala vam lijepo, Mikel Urban Krespo. Zahvaljujem predsjedatelju, gospodine dragi. Pitanje e, rješavanja e, dugova banaka još uvijek uzrokuje velike poteškoće u mojoj zemlji. Kao što znate, tvrtka e, Deloitte je optužena zbog pogotovanja, e, zbog neprikazivanja određenih dugova. U proteklim tjednima suci su osudili djelatnika Deloita, a revizor koji je um, bio uključen u taj skup uh, također je um, kažnjen uh, prekršajno, dakle u građanskom uh, postupku. Rodrigo Rato koji je sudjelovao u tom postupku E, također je optužen za svoje djelovanje. Dakle, to je nešto što se događa diljem Europe. Vidjeli smo da su velike revizorske tvrtke imale velike koristi e, od sanacije banaka e, i to je nešto što se i dalje događa recimo u najnovijem primjeru Banco Popula u Španjolskoj, e, mislimo da se time stvara veoma rizično okruženje. Nas zanima što Europska središnja banka može učiniti kao odgovorno nadzorno tijelo kako bi se prekinula takva praksa, kako bi se spriječilo da se ona ponovi i jeste li razmišljali o korištenju neovisnog javnog revizora, što znači da se više ne bi ovisilo o e, revizorima iz privatne, e, iz privatne sfere i na taj način bismo smanjili mogućnost ovakvih zloporaba. Hvala. Hvala vam, neću dakako komentirati konkretne institucije, ali reći ću kako ću vam odgovoriti u pisanom obliku, jer u ovome trenutku nije jasno tko odabire revizore i kako izgleda postupak odabira revizora. Dakle, je li to e, dio mehanizma za nadzor, je li riječ o komisiji ili je li riječ o glavnoj upravi komisije za tržišno natjecanje ili e, kombinacija. Dakle, to ću vam moći točno objasniti u pisanom obliku. Što se tiče vašeg prijedloga da imamo neovisnog javnog revizora, to je svakako nešto o čemu bi trebalo razmisliti, no u ovom trenutku moram reći da ja još nemam nikakvo mišljenje o tome. Hvala. Hvala i vama, Filip Lamberts. Dobar dan, predsjedniče. Dva pitanja nastojeću govoriti kratko. Što se tiče europodručja, nova situacija u Francuskoj nudi određene mogućnosti. Zamolio bih vas da nešto kažete o ideji proračuna europodručja. Dakle, bili to bilo nešto što moramo imati, nešto što bi bilo lijepo imati ili nešto što nipošto ne smijemo imati, a kako bismo e, sačuvali održivost zajedničke valute. Drugo moje pitanje odnosi se na reformu tržišta rada, reforme koje ste predlagali idu u smjeru fleksibilizacije tržišta rada kada zapošljavanje raste, obično se to događa tako da većina novih radnih mjesta su e, radna mjesta na određeno vrijeme, honorarna radna mjesta, dakle ja bih rekao to su doista loša radna mjesta. E, ono što me zanima nije stopa nezaposlenosti, već stopa zaposlenosti a kada gledamo e, ekvivalent punog radnog vremena zaposlenost je 75% u Švedskoj, samo 68% u Njemačkoj, samo 55% u Italiji. Dakle, kad vidimo te postotke, mi nismo niti blizu punoj zaposlenosti i zato strukturalne reforme koje nam trebaju u području tržišta rada, a to je naravno povezano i sa e, politikom socijalne skrbi i drugim politikama, te reforme možda nisu one koje vi predlažete. Zanima me vaše razmišljanja o tome. Pa što se tiče vašeg prvog pitanja, treba e, sada e, si uzeti malo vremena i razmisliti, razmisliti o budućnosti i e, pokušati predvidjeti kako će budućnost izgledati i trebamo to učiniti jasnije. reći rekao bih i dugoročnije nego što smo to činili do sada. Dakle, vrijeme je da razmislimo je li ovaj naš konvergencijski okvir koji se temelji na pravilima dovoljno dobar, odnosno gdje se sve može poboljšati. Iskustvo iz proteklih godina uči nas da kada je riječ o gospodarskoj i monetarnoj uniji, da je ta unija se uspjela oduprijeti krizi, ali se našla veoma blizu kritične situacije i stoga prirodno je da sada razmišljamo o toj strukturi koja je bila u tako velikoj opasnosti. Dakle, što se tiče Europske gospodarske i monetarne unije, ona je i dalje e, veoma Um, osjetljiva i znamo da je to rezultat činjenice što još uvijek nije potpuna. Zato moramo nastaviti raditi, moramo nastaviti s novim planovima. Mnogo je toga što možemo učiniti razmjerno brzo u razmjerno kratkom vremenu, a postoje i neke druge stvari na kojima e, trebamo početi raditi. Iznimno je važno da počnemo razmišljati bez straha recimo e, od promjena ugovora. Dakle, ako bude potrebno e, i ugovori se mogu mijenjati. Dakle, moramo već sada početi razmišljati, a bez da nas ograničavaju e, postojeći ugovori. To je već veliki korak unaprijed. Nekoliko puta smo rekli da ono što bismo mogli nazvati fiskalnim kapacitetom je važan element u upotpunjavanju naše unije. Unija bi postala mnogo čvršća, mnogo otpornija na različite šokove koji sada na različiti način djeluju u pojedinim dijelovima unije. E, Problem je naravno kako doći do toga, odnosno to nije problem, ali to je nešto što moramo razmotriti kako to ostvariti. Kao što smo u prošlosti već rekli, kako bismo do toga došli, prije svega potrebno je povjerenje između e, pojedinih zemalja i potrebna je konvergencija. Dakle, unija koja bi bila previše heterogena, bila bi i previše osjetljiva, previše krhka. E, zato mislim da je iznimno važno da e, završimo ono što smo do sada isplanirali i ono što smo do sada činili, ali važno je da i ostvarimo veću usklađenost svojih politika, veću usklađenost ozbiljnih strukturalnih reformi, ozbiljnih fiskalnih i gospodarskih reformi, e, da dovršimo bankovnu uniju, sve to su sastavni dijelovi tog procesa konvergencije. Evo, druga stvar koju ste spomenuli, to je reforma tržišta rada. Općenito govoreći, ono što kažete je točno, vrlo često povećanje zaposlenosti, iako je dakako značajno, nemojmo zaboraviti, u protekle tri ili četiri godine stvoreno je pet milijuna novih radnih mjesta, to je mnogo više nego što se stvaralo radnih mjesta prije nego što je izbila kriza. Dakle, to je dobra vijest, ali točno je da neka od tih radnih mjesta nisu kvalitetna radna mjesta. I što tu možemo učiniti. Dopustite također da kažem da većina država članica Europske unije je poduzela reforme tržišta rada kako bi tržišta rada bila fleksibilnija, ali sad je potrebno provesti nove reforme kako bismo stvorili situaciju u kojoj će novo zaposlenosti imati odgovarajuće vještine koje će im omogućiti dugoročnu zaposlenost. E, to je ona reforma koja nam je potrebna, to je reforma obrazovnog sustava koja je potrebna u nekima od država članica. Ja u prošlosti jesam inzistirao na liberalizaciji tržišta, a danas inzistiram na poboljšanju obrazovnih sustava kako bismo omogućili dugoročno i kvalitetno zapošljavanje. Usput govoreći, to bi naravno onda pratio i veći rast plaća, jer bi on pratio veću produktivnost. Dakle, to bi bila situacija koja bi išla na korist svima. Hvala vam lijepa ne moram podsjećati ovaj odbor niti ovaj parlament da postoji izvješće u kojem smo predlagali zajednički rad na ostvarenju veće konvergentnosti. Dakle, u tom izvješću iznijeli smo teze koje su ambiciozne, ali istodobno i realistične. Izvolite. Obično dajete svoj standardni odgovor na ovo pitanje, ali evo pokušat ću još jednom. Zanima me kada će prestati kvantitativno popuštanje. Mi naime smatramo da ono ima negativni učinak na štednju i na mirovinske fondove u velikom dijelu e, e, eurozone. Vi kažete da je cilj stabilnost cijena, drugi kažu da Europska središnja banka za cilj zapravo ima neki, e, neke druge stvari kao što je otplata duga u Grčkoj i stabilnost e, valute, no činjenica je da 500 milijardi eura na vašoj platnoj bilanci su doista ozbiljan iznos i čini se da postoji samo jedan sporazum koji ste spremni poštivati, a to je da nećete ići iznad 32% duga države članice. Nedavno su vas u Nizozemskoj pitali da kada bi došlo do neplaćanja, odnosno no ispunjavanja da biste vi morali odigrati političku ulogu pa ste tu e, dosta burno reagirali. A kada je riječ o tih 32%, možete li nam reći koja bi zemlja morala smanjiti državni dug kao rezultat te odredbe? Hvala vam lijepa. Dopustite da odmah kažem kako nam je jasno da situacija u kojoj niske kamatne stope traju već dugo vremena predstavlja izazov prvenstveno za mirovinske fondove, osiguravateljska društva a i općenito za štediše. Nekoliko se stvari tu može učiniti, odnosno nekoliko stvari mogu učiniti mirovinski fondovi, osiguravateljska društva i pojedinci štediše, neke stvari se i čine, ali izazov svakako postoji. Međutim, razlog što imamo ovakvu situaciju jest, kao što sam to mnogo puta rekao, taj da nam je ovakva situacija s niskim kamatnim stopama bila potrebna kako bismo pokrenuli oporavak i taj oporavak je evo u tijeku unatoč razloga koje neki stalno spominju kao moguće razloge za naš program, ja ću ponoviti ono što uvijek kažem, a to je da nas ograničava u djelovanju naš mandat, a naš mandat je e, da osiguramo stabilnost i stopu inflacije oko 2%. I zato radimo sve ono što radimo i zato redovito kupujemo obveznice. ali jednako tako, iako smo svjesni nuspojava tog programa, svjesni smo i da postoje um, ograničenja u ugovorima, a to je da se ne bavimo novčanim financiranjem. Um, problem, e, oprostite, program e, dobro funkcionira, daje rezultate. Naš plan nikada nije bio da ne prekoračimo granične vrijednosti. Granične vrijednosti postoje i e, mi ćemo ih uvijek poštivati. A što se tiče vašeg pitanja u kojim zemljama ćemo mi sada kupovati manje obveznica kako bismo poštivali ta ograničenja, na to pitanje ne mogu odgovoriti. Hvala. Hvala lijepa, poštovani predsjedniče Drage. Početkom godine ste odgovorili na pitanje mojih kolega Vali i Zoni vezano uz potraživanja iz e, sustava broj 2. E, u siječnju ste rekli, ako neka zemlja žele napustiti europski sustav i nacionalne banke imaju određene obveze, tada će se e, potraživanja trebati definirati unaprijed. Tada ste govorili o hipotetičkom scenariju izlaska iz eurozone. Izlazak iz eurozone je naravno najgora moguća situacija, a kada već govorimo o što bi bilo kada bi bilo, tada možemo govoriti o scenarijima koji prethode izlasku iz eurozone. Zato me čudi vaš odgovor u Nizinskom parlamentu početkom ovog mjeseca. Tamo vas se pitalo što će se dogoditi ako neka članica eurozone mora restrukturirati svoje dugove. Dakle, ne, ne izlazi iz EU-a, već samo želi restrukturirati dugovanja i vaš odgovor je bio ne želimo speku, špekulirati vezano uz E, moguć, u situacije koje nema teore da se dogode. A nakon toga ste pitali zašto me vi to pitate? I upravo sada to isto pitanje vam ja postavljam uz napomenu da na vaš odgovor koji ste dali početkom siječnja spomenuli ste hipotetički scenarij i odgovorili ste sa da. Ja vas sada pitam. Što će se dogoditi ako članica eurozone postane nesolventna, želi, odnosno mora restrukturirati svoja dugovanja, uzimajući u obzir milijarde državnih obveznica koje se nalaze u bilanci Europske središnje banke. Drugo pitanje je kako ćete se pobrinuti da Europske središnje banke neće učiniti isto ono što je 2010. godine napravila i Grčka kada je bila e, na rubu stečaja i Europska središnja banka je u velikim količinama morala otkupljivati državne obveznice Grčke kako bi spriječila stečaj Grčke. Now, let um, uh, Dva ili tri kratka odgovora. Prije svega ponavljam da je euro neopoziv, to proizlazi iz naših ugovora. Dakle, nemojte restrukturiranje nastojati povezati sa pitanjem eura. Kao drugo, postavili ste mi pitanje što se događa kada suverena država restrukturira svoj dug, a moj odgovor je pogledajte Grčku. Treće, kažete da snosimo odgovornost za čitavo europodručje zbog obveznica koje je Europska središnja banka kupila u različitim e, zemljama moj odgovor je nema podjele rizika osim u nekoj ograničenoj količini. Hvala. Hvala i vama, Marko Sveber. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. I ja ću govoriti o sličnoj temi, ali mnogo bezozlenije. U Ožujku smo oborili rekord. Četiri zemlje su imale e, višak od 1,2 milijardi eura i druge države članice, posebice na jugu Europe, su bilježile velike deficite. Moj zaključak, e, smatrate li vi da će ovakva kretanja biti održiva? Zadnji put ste rekli da je to vezano uz kvantitativno popuštanje, no onda bi Francuska morala imati pozitivni saludo ona ima prilično ujednačen cilj salda, to mi još to danas nije jasno. Koje mjere su po vašem mišljenju neophodne kako bismo e, se mogli vratiti na uravnotežen ujednačeni sustav koji je postojao prije izbijanja krize? Hvala. Najprije moram reći da što se tiče ovog viška suficita koji danas postoji, on se razlikuje od onoga što je postojalo 2012. 2013. godine u vrijeme najteže krize. Taj višak je vezan uz decentralizirano upravljanje našom monetarnom politikom. Najveći dio toga se generira našim programom kupovine imovine. Zašto? Ustvrdimo da oko 80% drugih ugovornih strana u središnjim bankama koje prodaju obveznice se nalaze izvan granica zemlje u kojoj je locirana središnja banka, a 50% e, drugih ugovornih strana e, se nalaze u državama koje nisu članice EU-a. Dakle, e, središnje banke u, nekoj, nekim zemljama prodaju obveznice od tih drugih ugovornih strana, no te druge ugovorne strane koriste gotovinu da bi ju deponirali tamo gdje se ne nalazi Europska središnja, e, gdje se ne nalazi druga ugovorna stranka koje su prodali obveznice, već deponiraju u e, velikim financijskim centrima, prvenstveno u Bundesbanci. U tom smislu konačni izvještaj će biti obveze u smislu središnje banke koja je prodala obveznice, a cilj će biti aktiva, odnosno imovina e, Njemačke savezne banke ili neke druge banke koje se nalazi u velikom financijskom centru. Stoga je prvo razmatranje. To mora biti vezano uz e, decentralizirani način na koji se, naš, se provodi naša monetarna politika. A drugo što želim reći, da iako naša monetarna politika djeluje tako da u našem sustavu proizvodi e, rebalans portfelja, odnosno prodavatelji obveznica koriste te prihode kako bi kupovali drugu imovinu, vlastiti kapital ili neke druge tipove obveznica. E, jedno i drugo se može nalaziti unutar europodručja ili izvan europodručja. Stoga mi moramo pratiti sva ta kretanja kako bismo saznali, uvidjeli da je povećanje ciljenih obveza povezano uz gubitak kamata prodajom tih obveznica u smislu e, njihovog uključivanja u aktivu određene e, središnje banke. Vidjeli smo e, što se događa s takvim povećanjima 2012. i 2013. godine. To je bilo prouzročeno time što su banke u europodručju iznenada posebice na periferiji, uvidjele da je njihovo financiranje utemeljeno na tržištu prije presušilo. Iz stoga ih je bilo potrebno refinancirati od strane e, nacionalne središnje banke u njihovoj nadležnosti. I to je stvorilo ciljne obveze koje su bile dramatičnih razmjera. Jer on, sve je to pokazalo činjenicu da su zapravo banke tražile imovinu od središnjih banaka to je bio proces kojim je upravljala potražnja. Situacija danas je drugačija. Njome upravlja ponuda, jer mi nacionalne središnje banke prodajemo aktivu, imovinu, e, komercijalnim bankama, mirovinskim osiguranjima, osiguravajućim društvima i dolazi do jednog rebalansa portfelja koji će decentralizirati provedbu monetarne politike i iz toga se pojavljuju ovako visoke obveze? Da li se pojavljuju znaci stresa na tržištu? Sada ne. Ako pogledamo uvjete financiranja, oni su vrlo povoljni i za komercijalne banke i za nefinancijska poduzeća i za realno gospodarstvo. A ono gdje primjećujemo otežane uvjete e, koji su postojali 2012. i 2013. postoji i to. Dakle, sjećate se visoke kamatne stope, velike poteškoće u pronalasku e, kredita, financiranja. Dakle, situacije su inherentno uvelike različite. Hvala. Jakob Fofan Seker. Hvala. Predsjedniče dragi, imam dva pitanja. Prvo se tiče perspektive, prognoze možda ne tako bliske budućnosti, ali u smislu preokrata e, visine kamatnih stopa, vi ste nam e, predočili impresivnu situaciju oporavka, no naravno da je dinamika cijena još uvijek skromna, no možda biste nam sada mogli baciti što bi značilo ovo, ovaj preokret vezan uz kamatne stope, odnosno što bi to značilo za visoko zadužena e, gospodarstva. Moje pitanje je koji aspekt ove današnje rasprave vezano uz ozbiljno produbljivanje monetarne unije bi bio najviše koristan da bi se imunizirala naša monetarna unija protiv ovih sistemskih prijetnji koje proizlaze iz sistemskih izazova i na koji način bi se veza sa, državnim bankama trebala riješiti. Mislim da bi pravi odgovor na ovo pitanje E, nam omogućio ostvarivanje političkog konsenzusa za fiskalni backstop u smislu bankarske unije i sporazum vezano vezan uz e, osiguravanje banaka. Drugo pitanje, radio sam na e, CCPU. naravno da Brexit predstavlja veliki izazov za reguliranje financijskog sektora. Jedan dio toga se može riješiti ojačavanjem režima trećih zemalja, odnosno ekvivalenta tom režimu. E, izuzimajući uredbe u različitim nadležnostima, kao što na primjer Ujedinjena kraljevina. Drugi pristup je bio ekstrateritorijalan, teritorijalan, E sad je to već u jednom, jednim dijelom radi. Oni e, primjenjuju vlastita pravila u inozemstvu u smislu nadzora. I treće, repatriacija. Zanima me, to je moje pitanje. Što vi mislite koje područje rizika financijske regulative potpada pod koju kategoriju, odnosno konkretnije što vi mislite vezano uz e, CCP, u područje na kojem trenutno radimo? Hvala. Već smo vidjeli povećanje kamatnih stopa u mnogim područjima. Naša procjena je da je to prouzročeno, polovica toga je prouzročena povećanjem realnih kamata, a polovica je vezana uz opće poboljšanje uvjeta u euro području. također je nešto vezano i uz smanjenje osiguravateljskih premija u smislu deflacije. Tržišta osjećaju da deflacija više nije toliko opasna stoga treba manje osiguranja. Jedno drugo su dobre vijesti. Iako što se tiče očekivanja vezanih uz deflaciju, e, ta deflacija se tek skromno oporavila u posljednjih 10 do 12 mjeseci, došlo je do manjeg oporavka, da li je to prouzročilo veliku nestabilnost? Nismo to primijetili. Možemo li isključiti da će povećanje kamatnih stopa ikada prouzročiti tako nešto? To ne možemo isključiti da bi se to ipak moglo dogoditi, no prilično je jasno da uđem u bit vašeg pitanja da kako će inflacijska stopa sigurno e, konvergirati prema našem cilju i kako će ta, ta, će konvergencija postajati e, samoodrživa i e, države sa e, niskim rastom, visokim dugom će biti suočene sa tim visokim računom visokih kamata moraju, moramo se toga pobrinuti da primijene prave politike kako bi to riješile i fiskalne politike i politike koje će pospješiti rast i razvoj jer to, je naj, to, bi, to trebao biti najvažniji dio njihove ekonomske politike. Da li razmišljamo o jednoj institucijskoj strukturi koja bi u cijelosti isključila e, sve moguće nestabilnosti zato što neke države zaostaju u njihovom procesu konvergencije? Ako pogledamo iskustva iz povijesti, u najranijim stadijima e, Maastrichtskog ugovora događalo se jedno i drugo. E, države su se morale dovesti u red, morale su primijeniti valjanu ekonomsku i fiskalnu, fiskalnu politiku, a istodobno posve u pravu, veza sa državnim bankama je nešto što treba prekinuti uvođenjem pozitivnog programa osiguranja a istodobno institucijski napredak u smislu stvaranja jačih institucija koje će biti otpornije na potencijalne nestabilnosti koje proizlaze iz država koje zaostaju i to je nešto na čemu moramo raditi. Dakle, to je jedan sveobuhvatni proces kojega moramo ustrojiti u budućnosti. Što se tiče komunikacije komisije o CCP-u koja je objavljena 4. E, svibnja, oni su predvidjeli nekoliko opcija za jačanje nadzornog režima koji će se primjenjivati na CCP, uključujući pojačani nadzor na razini EU-a i e, vezano uz zahtjeve za lokaciju se ovisi o vama, vi ste zakonodavac koju vrstu režima ćete primjenjivati na e, sistemski vrlo bitne zemlje za CCP, e, za Europsku središnju banku kao glavnu banku koja izdaje euro. Od ključne važnosti će biti da se zadrži e, sadašnja razina uključenosti nad sistemski vrlo bitnim aktivnostima denominacije eura neovisno o okviru koji e, će biti usvojen od strane zakonodavca i neovisno o budućim uvjetima odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom. E, preuranjeno je sada već govoriti o tom konačnom odnosu, no u svakom slučaju želimo zadržati sadašnju razinu angažiranosti. Imamo prikladne alate sukladno pravu EU-a i moramo se pobrinuti da zadržimo stabilnost valute koja bi mogla biti suočena određenim rizicima, e, posebice u smislu offshore poduzeća. U tom smislu mi pozdravljamo komunikaciju komisije koja u cijelosti uviđa ulogu koju mora odigrati banka izdavateljica u tom novom okruženju. Hvala Gabriel Mato. Hvala predsjedniče hvala vam gospodine drage, što ste ponovno nas došli posjetiti. Želim govoriti o budućnosti e, dvije najbitnije točke. Kada se radi o političkoj budućnosti, postoje određene nedoumice. Ako ste pročitali posljednje komentare kancelarke Merkel, ne možemo više vjerovati ljudima izvana, moramo se okrenuti sami prema sebi. U Francuskoj su ljudi rekli i pokazali da e, e, moramo proći kroz značajne reforme neke zemlje kao što je na primjer Španjolska bi bile zadovoljene višom razinom fiskalne integracije, jačim nadzorom, pogotovo parlamentarnim nadzorom, bankarskom unijom. Mene zanima vaše mišljenje vezano uz te prijedloge, da li vi smatrate da bi tako nešto moglo funkcionirati? te također vezano uz budućnost nadzora u Europi. Europska komisija je provodila javnu raspravu o budućnosti nadzornih agencija i da li one ispunjavaju očekivanja i ciljeve koje su si postavile i što javnost o tome misli. I zanima me koje je vaše mišljenje, kako će se to razvijati u budućnosti? I pitanje koje uvijek postavljam i zapravo bi ga svi željeli postaviti, svima je na umu. Vi sami ste nešto oko čega se svi slažemo, a to je da je došlo do jasnog poboljšanja e, i da je situacija mnogo bolje no što je bila 2009. godine. Strukturne reforme su u tijeku, no moramo isto tako poticati inovaciju. Naravno da postoje oni koji su odlučili izmijeniti svoju politiku niskih kamata. Da li Europska središnja banka planira neki scenarij u tom slučaju? Da li vi mislite da će doći do povećanja kamatnih stopa tijekom sljedećih mjeseci? Sigurno sam da će vaš odgovor na to biti jasan. I trgovinski odnosi sa SAD-om. Gospodin Trump je bio ovdje prošli tjedan i stvari su prilično zabrinjavajuće, posebice kada se radi o trgovinskim odnosima sa SAD-om. Što vi mislite o tome? Hvala. Prvi odgovor na naše prvo pitanje. Mi pozdravljamo konsultacijski proces koji je odpočela e, komisija o ulozi e, e, DSA. Kada smo uspostavili tu nadzornu agenciju 2009. godine, to je bio veliki korak u smjeru osnivanja bankarske unije i to, i, on, i, sve to treba pretvoriti u stup na kojem će počivati i unija tržišnih kapitala. Zapravo trebali bismo imati jedan regulacijski sustav u, ne samo u europodručju, nego u cijeloj EU. Surađivali smo cijeli, tijekom cijelog tog procesa e, sa komisijom i e, ISA e, e postoji šest godina, dakle krajnje vrijeme da, ih se, da se preispita njihovo djelovanje. Mi trenutno procjenjujemo sva pitanja koja su proizašla iz konzultacijskog procesa i u ovom trenutku je vrlo teško predvidjeti što će biti budućnost ISE-a, da li će zadržati svoju kompetenciju. Vrlo bitno je da zadržimo usku suradnju sa komisijom kako bismo se pobrinuli da naš nadzorni sustav bude još jači nakon revizije i mora isto tako biti ujednačen u najvećoj mogućoj mjeri. Ne zaboravimo još uvijek postoje e, velika diskrecijska prava u smislu odlučivanja u različitim državama koja onemogućuju cjelovitu harmonizaciju postojećeg sustava. Drugo pitanje predvidjeli ste s pravom da mi je vrlo teško odgovoriti na to pitanje. Samo mogu ponoviti e, ono što je stalište monetarne politika, to je da će ta politika ostati sve dok ne vidimo da postoji konvergencija u smislu e, inflacije, inflacijske stope i to za cijelo europodručje e, ispod 2%, blizu 2%, ali za cijelo europodručje, ne samo za jednu zemlju i to i nešto što nije e, privremeno, prijelazno, već što je održivo, trajno. E, a ne kao što imamo sada, kada smo imali ukupnu inflaciju na 1,2% i to je prvenstveno zbog povećanja cijena energenata koje se sada smanjuju, pa se i ukupna inflacija počela smanjivati. Stoga mi se moramo uvjeriti da je to nešto što je održivo, trajno i moramo biti uvjereni da će tako i ostati čak i kada povučemo potporu monetarne politike koju primjenjujemo danas. Treća točka. Naravno smo mi svi zabrinuti zbog te situacije. Cijela struktura jedinstvenog tržišta se temelji na podjeli koristi slobodne trgovine. U smislu toga ono što se dogodilo u posljednjih 15-20 godina je da slobodna trgovina i globalizacija su stvorile velike koristi, ali su isto tako generirale i e, postojanje stanodjela, stanovništva koji nisu sudjelovali u tim beneficijama i koristima. I stoga to moramo popraviti. Moramo omogućiti da svi uživaju koristi svi koji sudjeluju u tom procesu. No, e, neoprotekcionizam koji, o kojem se govori u SAD-u u svakom slučaju nešto što je zabrinjavajuće. Hvala. Pedro Silva Ferreira. Hvala. Gospodine dragi, dobrodošli. Imam dva pitanja. Prvi se ti, prvo pitanje se tiče monetarne politike. Kao što ste jasno rekli danas, e, ovi domaći pritisci posebice u smislu e, nadnica su nedostatni da bi podržali trajnu e, ostvarivanje trajno ostvarivanje ciljeva inflacije i ovi pozitivni znaci nas e, ne smiju uvjeriti da i daljnje mjere nisu prijeko potrebne. Dakle, treba nam e, još uvijek e, velika količina monetarne politike, to ste vi rekli. Mogu li zaključiti da od takozvanog ovo upravljanje monetarnom politikom u budućnosti više neće biti potrebno a drugo pitanje se odnosi na Portugal. Kao što znate, Europska komisija nedavno predložila da bi e, Portugal trebao izaći iz postupka e, prekomjernog deficita i postoje mnoga pozitivna kretanja u gospodarstvu, u smislu rasta, smanjenje nezaposlenosti. U tom kontekstu portugalska vlada E, reagira. Mene zanima što vi mislite o tome. Naime, portugalska vlada je zatražila da se unaprijed plati, isplati velik dio e, zajma o IMF-u koji je Portugal primio. To je veliko plaćanje, pa što vi mislite, da li bi on mogao imati i neposredni učinak na rješavanje poteškoća u smislu pragova u programu e, kupovine Europske središnje banke, uzimajući u obzir da ti pragovi trenutno stvaraju smanjenje količina kupovina imovine. Da li to stvara novi dodatni manevarski prostor koji bi omogućio e, da e, avansi postanu prihvatljiviji. Hvala lijepa. Što se tiče vašeg prvog pitanja, e, moj odgovor je sličan kao i prije vezano za dugoročne, odnosno za kamatne stope kratkoročno. Što se inflacije tiče, e, Mislim da e, sadašnja velika količina akomodacije u monetarnoj politici mora i dalje E, postojati i nastaviti se e, sve dok ne dođe do održivog i stalnog e, i samo održivog postupka vezano za gospodarenje inflacijom. Sljedeći će se tjedan održati novi E, sastanak, odnosno sljedeći sastanak vezan za monetarnu politiku na vijeću gdje će se govoriti upravo o razini plaća. Što se vaše drugog pitanja tiče, točno je da je Portugal ostvario jako veliki napredak i to na svim područjima. To je ono što moramo najprije imati na umu. Druga stvar jest pak da i još uvijek postoji velika količina ranjivosti, naročito u bankovnom sustavu, e, gdje i dalje, baš kao i u drugim zemljama, naročito zemljama periferije, još uvijek postoji velika količina e, MPS-a i time će se morati baviti. E, prvenstveno radi stabilnosti bankovnog sustava, ali isto tako da se da potpora i ostvari kapacitet portugalskih banaka koji će omogućiti da se e, potpora e, da e, sustavno portugalskom gospodarstvu. Što se vašeg trećeg pitanja tiče, ne mislim da je relevantno to što bi se isplatilo unaprijed dug MMF-u. Hvala lijepa, Bernard Lange. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujemo vam što ovako redovno nas posjećujete. Imam dva različita pitanja. E, prvo se tiče tijeka gotovine i velike rupe u smislu e, poreza na dodanu vrijednost. Postoje različita istraživanja koja su pokazala da tamo gdje je velika rupa PDV-a imamo veliki e, protogotovine, a tamo gdje još smo ukinuli novčanice od 500 eura i e, neke kovanice vezane uz eurocente. Zanima znači, tu vaše mišljenje. U drugom pitanju se dovezim ono što rekao Jakob von o clearing. to je glavno pitanje vezano uz Brexit. Da li je vama zamislivo da se ovdje oformi suradnja sa Londonom koja bi počivala na temeljima sadašnje suradnje u e, smislu e, Europskog bankarskog nadzornog tijela ili bi EBA i Europska središnja banka E, bi međusobno trebale podijeliti funkcije, raščlaniti ih. I posljednje pitanje se tiče američkog zakonodavstva. E, niz godina je trajao dok se, došlo do primjene Frank zakona i nakon krize na financijskim tržištima tijekom e, toga kada je Barack Obama bio predsjednik. Ne znamo što će predložiti novi predsjednik. On u svakom slučaju želi staviti izvan snage dijelove Frank Dodovog zakona, posebice ono što se tiče banaka. E, da li vi u tom slučaju vidite povećane rizike ili su interni pregovori odmaknuli mnogo dalje no što e, to zna javnost? Hvala. Well, on, on, on vašem prvom pitanju, kada se velika količina gotovine vezuje za izbjegavanje plaćanja poreza, ja mislim da za sada nemam sasvim e, preciznu sliku toga, ali vam mogu odgovoriti napismeno, međutim vrlo je vjerojatno to što kažete. Drugo, međunarodna je suradnja zaista temeljna kako bi se borilo protiv izbjegavanja plaćanja poreza, bilo zbog korištenja godovine ili na druge načine, a e, s tim se slažu sve države danas. Pa dakle, uvjeren sam, možda sam u krivu, ali uvjeren sam da e, bez obzira kako se budu razvijali pregovori između Ujedinjene kraljevine i Europske unije, da će se nastaviti sa suradnjom po pitanju e, borbe protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza e, i utaje poreza na sastanku G7 se o tome govorilo i mislim da se tu možemo pozvati na ono što je rečeno E, za medije u priopćenju, dakle za medije. A zadnje ste pitali o e, europskom e, bankarskom tijelu, a SSM je nadzor. Dakle, to su dvije različite funkcije, jedna je regulatorna, druga nadzorna. Nije na nama, već vama kao zakonodavcima E, mislim da i jedno i drugo tijelo trebaju postojati jer se osim svega bave različitim državama. Njegova, dakle, geografsko područje nije isto. A na kraju ste pitali još nešto. Da, e, još je preuranjeno da se kaže da li e, preispitivanje financijskih zakona u Sjedinjenim američkim državama, hoće li se ono baviti e, pitanjima kapitala i količine likvidnosti koje posjeduju banke ili će se pak više baviti e, zakonima vezanim za tržište način kako se stvara tržište i druga e, pravila i druge stvari koje su bliže zakonima tržišta, odnosno zakonodavstvo vezano za tržište, ili će se možda baviti i jednim i drugim pitanjem. Mi smo stalno u kontaktu s Amerikancima, ali za sada još to, oko toga e, nema jasnog stava. Ovo što vi kažete vrlo je važno jer ovisno o onome za što ćete se odlučiti, E, možda će doći do sporazuma na svjetskoj razini o razini dakle e, kapitala i likvidnosti što bi dakle tada vrijedilo za cijeli svijet. Hvala Luigi Morgano. Hvala lijepa. E, predsjedniče, dragi, vi ste na čelu instituciju koji radite uvijek na stabilizaciji inflacije u jednom razdoblju. A e, bavite se također i pitanjem rasta i radnih mjesta. Zna se da nema li ni rasta, niti otvaranja radnih mjesta, onda će gospodarski oporavak biti vrlo slab, što ste i vi e, govorili u posljednjim mjesecima. Vi ste također podsjetili da e, bilo u Frankfurtu ste rekli, bilo kada ste dolazili ovamo, da ste rekli dakle, da monetarna politika ne može biti i jedina potpora rastu u eurozoni, već da su potrebne i prikladne mjerike fiskalne politike kao i strukturne reforme. Stoga e, ću vam postaviti dva pitanja. E, smatrate li da bi monetarna politika bila učinkovitija da osim e, dakle kada bi se trošilo na nacionalnom E, razini e, u tom smislu ili pak da već ako bi se tome dodala i europska razina u smislu onoga što je povjerenik si rekao u prosincu 2016. Drugo, smatrate li da bi europska fiskalna politika mogla zajamčiti dobru mješavinu politika i na taj način bi možda bismo imali proračun za eurozonu, eventualno financirano iz vlastitih sredstava. A isto tako da proračunski kapacitet bi omogućio stabilizaciju ekonomskog ciklusa. Hvala. Puno sam puta rekao da bi monetarna politika bila puno učinkovitija e, kada bi politike bila u skladu s poslovnim ciklusem kao što su e, pravilne fiskalne politike ili e, i strukturne politike koje omogućuju veću produktivnost i rast. Sadašnja situacija je takva da je fiskalna politika u europodručju neutralna i prikladna. Tako e, to procjenjuje Europska središnja banka. Mi smatramo da je ovaj sadašnji neutralni fiskalni stav prikladan i u svjetlu e, takozvanog optimalnog e, političkog miksa. E, da, mogu potvrdno odgovoriti i na vaše drugo pitanje. To ste me i ranije već pitali. Ranije sam govorio o ranjivosti i osjetljivosti monetarne unije zbog toga što nije dovršena. Dio te nedovršenosti je e, vezan i za činjenicu da nemamo fiskalne kapacitete. Razlog znači ima mnogo. Taj fiskalni kapacitet je e, koncept koji je sastavni dio svih monetarnih unija i e, svih e, monetarnih jurisdikcija. Međutim, pitanje je kako to postići i koji su koraci nužni da bi se to ostvarili Rekao sam već puno puta da su nam potrebna dva stupa na koje se temelji fiskalni kapacitet jedne strane povjerenja, a s druge strane konvergencija. Povjerenje je ono što omogućuje da se podjele fiskalne ovlasti. Države moraju jedne vjerovati drugima i e, moraju biti uvjerene da ne može biti stalnih do vjerovnika i stalnih duđinika i da neće e, stalno postojati unija transfera. Ne, ono što će postojati bit će fiskalni kapacitet kojim će se moći boriti protiv e, teških situacija i e, koje će omogućiti da se situacija vrati na onu na koje je bila prije početka kriza. Ali drugo vezano za monetarnu uniju, države ne mogu biti pretjerano različite. Mora postojati konvergencija, što znači da moraju napraviti strukturne reforme koje su različite od zemlje do zemlje. Svaka država članica monetarne unije e, mora imati određene E, strukturne reforme, pa je vrlo teško sastaviti popis onih strukturnih reformi koje bile dobre za sve. A e, što kada govorimo o konvergenciji, o čemu se radi? Konvergencija koja će ostvariti viši rast svugdje. Vidimo da je rast dodane vrijednosti sada manje rasprošen nego li prije krize. I tako je to u velikoj mjeri. Hvala. Hvala. Sada Fulvio Martučelo. Eh, hvala vam predsjedniče dragi što ste došli na ovaj sastanak. Eh, plaćanja na mm, gotovini je nešto što izuzetno koriste eh, kriminalci i teroristi. E, nije čudno da je predsjednik vlade Indije načinio sustav demonetizacije kako bi se borio protiv takvih utaja i kako bi se e, spriječilo mnogo toga sa crnog tržišta, a to je dalo dobre rezultate u Italiji. U, Indiji. U Italiji se i sada e, puno koristi gotovina, između ostalog i zato što kreditne kartice puno koštaju, 3,6% je, a e, e, kreditne kartice obično košta 35 eura, a druge kartice 80 euro. I prema, kreditna se kartica može koristiti e, baš i u fiskalne svrhe i u Italiji bi bilo dobro da se zalaže za to da se plaća, nazovimo to plastikom. Ne bi li takva politika omogućila da se e, smanji korištenje gotovine i e, e, još jedno pitanje. E, Italija će e, ući u jednu institucionalnu fazu koju mnoge smatraju opasnom. Sve e, novine na internetu kažu da bi možda moglo doći do preuranjenih izbora. Vezano za naš proračun, to se vezuje i za kvantitativno popuštanje. Dakle, kako je to ima reperkusije za naše gospodarstvo i Ne mogu vam dati puno komentara o vašem drugom pitanju, da demokracije i izbori postoje svugdje. I teško je e, to procijeniti. Nisam ja taj koji bi najbolje mogao odrediti kada treba doći do izbora. A vaše drugo pitanje odnosi se na korištenje gotovine. I e, korištenje gotovine vezano za aktivnosti kriminalaca. Europska središnja banka se time pozabavila i vrlo aktivno radi na tome da se pomalo E, smanji pa i sasvim e, e, prestane za nekoliko godina sa izdavanjem novčanice od 500 eura. Međutim, moramo vidjeti da različite je populacije u Europskoj uniji različito odnos i različite tradicije vezano za korištenje gotovine. Točno je da se gotovina često koristi za nezakonite radnje. Moramo biti aktivni. S jedne strane, e, moramo e, znati ono vezano za kakva je situacija s gotovinom u nekoliko zemalja europodručja, ali moramo aktivno pratiti da korištenje gotovine ne e, prati, ne podupire širenje kriminalnih radnji. E, vi ste e, rekli o tome da bi se za porez trebali koristiti i izvodi iz kartičnog plaćanja. Međutim, postoje različiti načini da se procijene E, utaja poreza e, i na državnoj razini i na razini Europske unije. Hvala, sada Nina Gil. Hvala lijepa. Dvije stvari. Najnoviji podaci pokazuju da je e, nezaposlenost u eurozoni sada na najnižoj razini u posljednjih osam godina, a točno je da je tome pridonilo kvantitativno popuštanje Europske središnje banke. Istovremeno, rekli ste da je potrebna veća produktivnost, više rasta i da je zato potrebna inovacija. Inovacija u financijskom sektoru je ključna, ali ključna je i u drugim područjima. E, na sastanku G7 se o tome razgovaralo. E, govorilo se o klimatskim promjenama, a predsjednik Trump odbio to potpisati. Ali e, klimatske promjene o kojima se dogovorilo na sastanku G20, dakle dogovorilo se da se e, poveća rad na zelenom financiranju. Da, rekli ste da Europska središnja banka treba biti neutralna. To je u redu. Međutim, e, Europska e, unija se zaista opredijelila za zaštitu e, okoliša. Ne bi li zato Europska središnja banka Trebalo biti smojonija u svojem kvantitativnom puštanju, popuštanju, jer ako ne postupi tako, kako se može povećati zeleno financiranje? A e, imam još jedno pitanje. Odgovorili ste kolegi Jakovu von Weizsäckeru kada ste govorili o sadašnjim alatima, o onome što vezano za središnje druge ugovorne strane iz trećih zemalja. Dakle, što nam možete reći o tome? I vi ste upozorili da e, može doći radi toga do jako velikog povećanja e, kapitala banaka. Thank you. Um, um, Hvala lijepo. Vaše prvo pitanje. Kada smo mi izradili program kupovine e, dionica i e, obveznica, e, taj smo program osmislili tako što smo prvenstveno imali e, u vidu monetarnu politiku, upravljanje rizicima i jednake uvjete za sve. E, već mi je ranije bilo upućeno pitanje da li program obveznica poduzeća favorizira taj program. Odgovor je jasan ne, tome nije tako jer jedan od kriterija je upravo bio da trebaju postojati jedinstveni uvjeti za sve dionike na tržištu. Međutim, kriteriji za e, ući u to je, su bili dovoljno široki tako da se mnoge tvrtke koje izdaju obveznice ulaze u naš program. Da, dakle, pitanje je da li želite program E, gdje želite da bude isključivo tvrtke sa zelenim financiranjem. Onda to nije tako jer moramo uzeti u obzir e, sva tri aspekta. A e, je li program povoljan za tvrtke koje poštuju zeleno financiranje, onda je odgovor da. Vaše sljedeće pitanje ono gdje ste zapravo govorili o E, dvije stvari o drugim ugovornim stranama i o e, što, do čega dolazi ako banke promjene mjesto nastana. E, činjenica da je Jedina kraljevina odlučila izaći iz Europske unije, naravno da smanjuje mogućnost E, nadzora nad offshore aktivnostima i uspostavljanje stabilnosti eura. U tom smislu pozdravljamo raz komisije, rad komisije na e, onim e, nadzorom na trećim ugovornim stranama i u svibnju je komisija predvidjela nekoliko mogućnosti nadzora nad trećim drugim ugovornim stranama, ali za sada još ne znamo koje. E, jer vi govorite o povećanim zahtjevima kapitala za banke. To je zapravo nešto što se više odnosi na banke nego li na same druge ugovorne strane, iako bi to i za njih moglo biti relevantno. Trenutno se vodi konzultiranje i sa samim e, sektorom. A e, mi nismo strana u pregovorima. Spremni smo naravno ponuditi savjete, ali e, nismo strana u pregovorima. Hvala sada Gunnar Hekmark. Hvala lijepa. Uvijek me se dojmi koliko smo mi u parlamentu i vi u Srećnoj banci spremni govoriti o institucionalnim promjenama, a ne o teškim političkim odlukama koje treba donijeti kako se e, bi se provele strukturne reforme kako u državama, tako i e, na europskoj razini. E, čin, to mi se uvijek čini kao da netko traži ključeve e, ispod e, lampe, a ne na mjestu gdje ih je izgubio. Govorili ste dakle o rastu i o različitim razinama rasta u državama članicama, jer takvi različiti stupnjevi rasta znači da treba voditi različite monetarne politike ali e, kada e, gledate na potencijalni rast i na razliku i razlika e, u toj proizvodnji je razlika. One zemlje kojima je potrebno najviše gospodarskog rasta mogle bi se naći u problemima i vezani za inflacije i kamatne stope prije ovih drugih zemalja. Postavit ću vam pitanje na koje ćete sigurno teško moći odgovoriti, a moje pitanje je kako to riješiti. I ne bismo li zapravo u izvjesnoj mjeri trebali e, zemljama članicama dati ciljeve koje bi trebale ostvariti vezane za potencijalni rast kako bi mogli izmjeriti taj e, e, rast i strukturne reforme. Tamo gdje strukturni reformi nema, tamo nema rasta, to je onda problem za sve nas. Da, slažem se. Kad je reč o heterogenosti u smislu da postoje različiti načini da se vratimo na put rasta, iako nisu dramatično različiti, ali to svakako predstavlja slabost naše monetarne unije i tu postoji samo jedan odgovor, a to je da poduzmemo potrebne strukturalne reforme. Što bi na koji način bi nam mogao pomoći zajednički okvir? E, mi zapravo početak zajedničkog okvira imamo, a to su preporuke za pojedine zemlje, te europski semestar. Dakle, odgovor je da moramo znatno pojačati taj zajednički okvir. Moramo uvesti nešto što ste i vi sami predložili, a to je sustav međusobnog uspoređivanja, sustav mjerila. E, dakle, države kao što to rade u pogledu proračunskih politika e, će na isti način raspravljati o reformama i napretku u provedbi reformi dakle na jedan zajednički način tome bi pristupile sve države članice. Eto, to je odgovor koji imamo u ovom trenutku. Ako dopustite da se vratim samo na tu temu, da u potpunosti se s vama slažem, ali imam osjećaj da čim govorimo o strukturalnim reformama, zapravo ulazimo u to područje u kojem smo pristojni i međusobno lijepo razgovaramo, kažemo da, strukturalne reforme, to je ono što moramo napraviti i tako dalje. Međutim, svi znamo koje su to strukturalne reforme potrebne, ali to su politički osjetljive teme. Dakle, strogi smo kad je riječ o paktu o stabilnosti, možda nismo baš jako strogi, ali trebali bismo barem biti strogi a iznimno općenito govorimo o temeljnim čimbenicima rasta i stabilnosti. Tako je, kako bismo prevladali taj problem, s jedne strane e, treba ojačati ulogu komisije jer komisija je čuvar ugovora, ona je čuvar pakta o stabilnosti i rastu. Komisija bi također mogla postati, ako ne čuvar, a ono glavni čimbenik koji će osigurati da države poštuju postupak e, uspoređivanja s mjerilima e, i napredak u odnosu na odgovarajuća mjerila. I dakle, trebamo ojačati one mehanizme koje već imamo, a to su europski semestar i preporuke e, za pojedine države ono što moramo prevladati je taj osjećaj da su strukturalne reforme samo nacionalno pitanje. Ne, više nisu. To više nije samo nacionalno pitanje jer heterogenost, kao što sam već rekao, predstavlja e, jednu krhkost, osjetljivost naše monetarne unije. Hvala vam lijepo. Postavit ću vam pitanje o Grčkoj banci, odnosno Grčkoj narodnoj banci, joj sam malo prije govorio, jer e, tamo nije došlo do kvantitativnog e, popuštanja. E, dakle, vraćam se na pitanje vezano za Grčku središnju banku koja ne sudjeluje u kvantitativnom popuštanju. A vi ste osim toga nametnuli vrlo stroge uvjete Grčkoj. Ali Grčka središnja banka ipak sudjeluje u kvantitativnom popuštanju i 40 5 milijardi eura je utrošila. Radi se o tržištu obveznicama međunarodnih tvrtki to su obveznice onih koji su nama nametnuli program prilobodbe. Je li Grčka središnja banka mogla kupovati i e, obveznice i dionice grčkih tvrtki? jer sustav je različit. Jedno je ako kupujete državne obveznice, a drugo ako kupujete obveznice grčkih tvrtki. Zašto ta razlika postoji? I još jedna stvar vezana za nešto o čemu sam govorio ranije. Vode se različite rasprave u EU i očito da je ona heterogena u nekim državama dolazi do gospodarskog rasta. Neke države e, su pak u recesiji, a vaša je monetarska politika jedinstvena. Ne tražim od vas da je mijenjate, ali da date svakoj središnjoj banci mogućnost da se da prilagodi vlastitu monetarnu politiku na svoju situaciju i da koristi kvantitativno popuštanje koje će e, biti razmjerno kapitalu kojeg ima u Europskoj središnjoj banci. E, postavite ste identično pitanje. Da, ali niste ga do sad, na njega do sada odgovorili. Evo, što se tiče prve stvari koju ste pitali, e, dakle, e, svaka banka ima svoje kriterije za e, odnosno proste svako kvantitativno popuštanje postoje kriteriji za one koji mogu sudjelovati u takvom programu. I naravno za svake, svaku vrstu obveznica postoje zasebni kriteriji. Da, kad je riječ o Grčkoj, ako i kada to postane dostupno u Grčkoj, mi ćemo odrediti kriterije za e, sudjelovanje u programu za Grčku. U redu, žao mi je što nemamo vremena za spontano javljanje za riječ, ali isteklo nam je vrijeme za ovaj dio našeg monetarnog dijaloga sa um, predsjednikom Europske središnje banke gospodinom Dragijem. Sada idemo na javno saslušanje s gospodinom Dragijem u svojstvu predsjednika Europskog odbora za sistemske rizike. Prije toga napravit ćemo stanku od dvije minute. Kao što sam već rekao, imat ćemo pitanja u ime klubova jer imamo neke nepredviđene vremenska ograničenja. Hvala.

to Evo došli smo do treće točke dnevnog reda. Kao što smo rekli, to je javno saslušanje s Marijom Dragijem kao predsjednikom Europskog odbora za sistemske rizike. Kako ne bismo gubili više vremena, odmah ću gospodinu Dragiju dati riječ. Hvala vam lijepo predsjedatelju i poštovani članovi odbora za gospodarska pitanja. Veliko mi je zadovoljstvo što vam se danas mogu obratiti kao predsjednik Europskog odbora za sistemske rizike. E, naša jedinstvena perspektiva koja obuhvaća čitavu Europsku uniju i sve e, sektore omogućava nam da utvrdimo i prepoznamo rizike e, koji se mogu ublažiti, odnosno da radimo na njihovom ublažavanju, a to su rizici koji su rezultat stalnih promjena u strukturi naših financijskih sustava. Te promjene pružaju mnoge mogućnosti za financiranje realnog gospodarstva, ali financijsko posredovanje i dalje se pomiče iz bankarskog sektora prema nebankarskom sektoru i postoji potreba da utvrdimo koji su to rizici koji se također pomiču i koje su nove ranjivosti. Nadalje moramo razvijati sredstva koja mogu omogućiti smanjenje rizika za financijsku stabilnost. E, makrobonitetna politika da daje najbolje rezultate kada se provodi na vrijeme kako bi se pojačala otpornost i eh, smanjilo povećanje ranjivosti financijskog sustava. I upravo zbog toga bih htio naglasiti što naš odbor radi na sistemskim rizicima. Eh, evo sa zadovoljstvom mogu reći da je danas eh, odbor objavio svoj drugi eh, pregled bankarstva u sjeni u Europskoj uniji, a to je ključan element našeg okvira za praćenje stanja. Dopustite da vam dam nekoliko brojki. E, općenito govoreći u širokom području e, bankarstva u sjeni koje obuhvaća ukupnu imovinu investicijskih fondova uključujući fondove koji djeluju na novčanim tržištima i drugih financijskih institucija, e, a, uključuje i sve entitete financijskog sektora osim banaka osiguravateljskih društva društava i mirovinskih fondova. E, dakle, svi oni predstavljaju oko 38% ukupne imovine europskog financijskog sektora e, na kraju 2016. godine rast u bankarstvu u sjeni u Europskoj uniji usporio se 2016. godine, ali proširio se od 2012. za 30%. Međusobna povezanost sa drugim dijelovima financijskog sektora također je veoma značajna i zato je važno da tijela nadležna za makrobonitetne politike eh, nastave pažljivo raditi na novim rizicima i ranjivostima koje proizlaze iz tog dijela financijskog sektora. Reći ću nešto o riziku koji se odnosi na likvidnost i riziku povezanom sa zaduženost u nekim vrstama investicijskih fondova. Naime, preveliko, e, prevelika zaduženost može e, povećati e, određene kanale u razdobljima kada se financijski sustav nađe pod stresom i može dovesti do brze rasprodaje, a neusklađenost likvidnosti također može povezati rizik za financijsku stabilnost budući da se povećavaju kretanja cijena kada se imovina prodaje na manje likvidnim tržištima. E, nadalje, e, zaduženost e, i likvidnost, odnosno rizici povezani sa zaduženošću i likvidnošću međusobno su povezani i mogu povećati stres na financijskom tržištu. Zaduženi investicijski fondovi su još osjetljiviji na promjene u cijenama imovine, te uvjeti stresa mogu dovesti do toga da smanjuju svoju zaduženost prodajom imovine kako bi ostvarili likvidnost. E, naglo smanjenje zaduženosti obično podrazumijeva e, žurnu e, prodaju gdje postoji rizik od šokova u pogledu likvidnosti koji se mogu proširiti na određenim tržištima. Zato je iznimno važno s obzirom na to da sektor investicijskih fondova raste u odnosu na financijski e, sustav u cijelosti, e, da se prati e, ovakva situacija i naš odbor također analizira te rizike u pogledu neusklađenosti likvidnosti i zaduženosti u svim vrstama investicijskih fondova. Rizik u pogledu zaduživanja i likvidnosti kao i prociklični pristup su nešto što treba stalno pratiti u kontekstu uporabe izvedenica e, i transakcija koje s, transakcija financiranja vrijednosnih e, papira. Dakle, kad je riječ o transakcijama izvedenicama, kreditni rizik druge ugovorne strane smanjuje se kolateralizacijom izloženosti putem takozvanih sigurnosnih marži a e, kolateral e, također ima središnju ulogu u transakcijama financiranja vrijednosnih papira. Smanjenje vrijednosti imovine nadalje može zaštititi E, ugovornu protu stranu od pada vrijednosti kolaterala do kojeg bi došlo u slučaju neplaćanja. E, drugim e, riječima, sigurnosne marže i smanjenja vrijednosti imovine pridonose financijskoj stabilnosti time što apsorbiraju gubitke i pomažu u upravljanju financijskim rizicima. E, također oni pridonose i e, tome da se ograniči mogućnost gomilanja dugova. E, također je važno voditi računa o tome da treba E, pratiti e, situaciju u pogledu mogućeg širenja rizika. E, što se tiče uredbe o europskoj infrastrukturi europskog tržišta, takozvanoj uredbi EMIR, ona nam je dala pristup sveobuhvatnim podacima o transakcijama izvedenicama. Ti podaci će omogućiti Europskom odboru za sistemske rizike da ima e, uvid u i ispita rizike na razini čitave Europske unije u odnosu na tržište izvedenica. U tu svrhu naš pregled bankarstva u sjeni na razini Europske unije koji se nadovezuje na prvu analizu podataka koje smo dobili slijedom uredbe EMIR ispituje upravo veze koje postoje između različitih entiteta u području bankarstva u sjeni, a u području tržišta izvedenica. Utvrđeno je da nebankovne financijske institucije E, zapravo da na njih otpada veliki udio u nepodmirevojnoj e, trgovini koja se mjeri kroz bruto nominalnu nepodmirenu vrijednost u tri najveća tržišta e, izvedenica, a to su tržišta kamatnih stopa, stranih valuta i kreditnih izvedenica. Nadalje, naš pregled bankarstva u Sjeni pokazao je da 60% izloženosti banaka Europske unije u odnosu na entitete iz eh, bankarstva u Sjeni eh, se odnosi na one eh, entitete, dakle na one institucije čije sjedište nije u Europskoj uniji. Osobito analiza je pokazala da postoje snažne veze između banaka u Europskoj uniji i institucija e, iz područja bankarstva u Sjeni, čije je sjedište u SAD-u. Nadalje, analiza rizika vezanog uz bankarstvo u sjeni mogla bi imati e, velike koristi i od konsolidiranih podataka u odnosu na nekonsolidirane podatke s druge strane. Evo, dopustite sada da za kraj e, iznesem nekoliko napomena vezano uz makrobonitetnu politiku općenito. Ostvaren je značajan napredak u analizi nebankovnog sektora. Daću vam samo jedan primjer. EIOPA je provela 2015. godine e, prvi e, test otpornosti na stres e, kada je riječ o E, mirovinama e, na razini čitave Europske unije, a nedavno je pokrenula provedbu drugog takvog e, testa. Europski odbor za sistemske rizike tome je dao svoj doprinos pripremajući različite scenarije u bliskoj suradnji sa iop i Europskom središnjom bankom. Dakle, sve ove rezultate dodatno ćemo analizirati a također kada je riječ o osmišljavaju režima sanacije i restrukturiranja eh, za eh, središnje druge ugovorne strane i za osiguravateljska društva i u tom području potrebno je izraditi odgovarajuće makrobonitetne profile. Eh, Europski odbor za sistemske rizike ta pitanja postavio je Europskoj komisiji tijekom naših konzultacija konzultacija vezanih uz reviziju um, političkog okvira za makrobonitetne politike. U svakom slučaju ostvarene su napreci uh, a što se tiče situacije u pojedinim zemljama vezano uz tijela uh, nadležna za makrobonitetnu politiku, u dvije države članice E, u kojima ne postoji tijelo nadležno za makrobonitetnu e, politiku zakonodavni postupak je u tijeku naš odbor nedavno je objavio svoju reviziju e, makrobonitetne politike e, u kojem je su prikazane sve mjere koje su u Europskoj uniji donesene 2016. godine. Hvala vam na pozornosti i sada sam vam na raspolaganju za vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Kao što sam rekao, postoje određena vremenska ograničenja. E, sada ćemo e, čuti pitanja u ime klubova zastupnika i svako će imati na raspolaganju minutu i pol. Gospodin Kicos, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Pitao bih predsjednika Dragija sljedeće. Jeste li uzeli u obzir rizike vezane uz e, grčki bankovni sektor? Dakle, tu postoje neke pozitivni i neki negativno trendovi koje treba uzeti u obzir. Recimo, nenaplativi zajmovi ostali su na iznimno visokoj razini Zatim e, imamo postupke protiv bivšeg grčkog predsjednika, bivše, odnosno, oprostite, napade koji su izvršeni na bivšeg grčkog predsjednika, bivšeg guvernera Grčke banke i e, slično. S druge strane imamo e, profitabilnost sistemski važnih banaka i vrijednost um, na tržištu dionica koja je porasla u proteklih mjesec dana. Smatrate li da je sistemski rizik pod kontrolom i da će grčki financijski sektor sada moći bolje financirati razvoj grčkog gospodarstva u bliskoj budućnosti? ili mislite da će se ponoviti problemi iz prošlosti vezani uz rekapitalizaciju bankovnog sektora? Hvala. Najprije ćemo poslušati sva pitanja. Pervanš Berez, izvolite. Hvala. Europska je komisija nedavno objavila novi prijedlog vezano za jedinstveno tržište kapitala. Komisija je tu e, dodala i, dimenziju dimenziju kojom se brine e, o tome hoće li se e, ostvariti makroekonomska stabilnost. Da li vi u Europskoj središnjoj banci posjedujete sve ono što vam je potrebno kako bi se izbjegle neželjene posljedice. A što se tiče tržišta različitih E, vrijednost tih papira, možete li intervenirati ako je potrebno u pojedinim državama članicama? Za vrijeme sadašnjih pregovora mi e, predlažemo prilagodbu sadašnje e, stope retencije, odnosno provjera kapaciteta mogućnosti plaćanja samog osobe koja preuzima kredit. Dakle, da li mislite da je to nešto što se može vezati za taj režim stabilnosti? Notis Marijas, izvolite. Gospodine dragi, s trećim paketom e, zajmova predvidjeli smo e, Um, veliku količinu eh, za eh, eura, a sada je zapravo eh, je samo mali dio bio predviđen za banke. Mm, međutim, problemi ostaju i e, velik broj Grka mogao bi ostati bez svojih domova. Zato što su e, kupili e, mnogo toga za vrijednost koja nije bila stvarna. Da li vi možete nešto napraviti za ovakvu vrstu dugova i možete li to vezati za 10,5 milijardi koji su bili predviđeni za rekapitalizaciju banaka. Što možete također dati onima koji su se zadužili kako bi mogli isplatiti duge, zadržati imovinu? Jer sada je načinjena dakle prvi prijedlog za e, otplatu duga. Hvala. Zahvaljujem predsjedatelju. Dobrodošli još jednom, eh, gospodine dragi. Jedan od najvećih eh, rizika s kojima se suočavamo eh, vezan je uz kibernetičke napade. Svi smo svjesni napada koje smo nedavno doživjeli, koji su bili razmjerno um, neškodljivi, ali čitav naš financijski sustav naravno temelji se na međusobnoj povezanosti podataka i tako dalje. Pa me zanima u vašoj organizaciji ili a i u nacionalnim eh, nadležnim tijelima. Mislite li da se dovoljna važnost pridaje kibernetičkoj sigurnosti ili bi možda prilikom ispitivanja otpornosti na stres banaka trebalo dati veću pozornost provjeri upravo te otpornosti jer znamo kolika je važnost kibernetičkih podataka za naše sustave. Moje drugo pitanje tiče se kliringa, središnjih klirinških protustranaka. U trenutačnoj političkoj klimi kad govorimo o lokalizaciji kliringa eura, bili Trumpova administracija recimo mogla odgovoriti tako da kaže da se američki dolari, da se clearing američkih dolara može raditi samo u SAD-u. Eto, zanima me vaše mišljenje o tome. Imala sam još jedno pitanje, ali evo koliko vidim lice predsjednika, to ću morati ostaviti za drugi puta. Hvala. Gospodin moles <clears throat> da, hvala lijepa. Želim postaviti pitanje vezano za Grčku iz koje dolazim. Europska središnja banka <clears throat> duguje mnogo vjerovnicima, a e, sve procjene predviđaju da će se grško gospodarstvo obnoviti te da je potrebno više povjerenja i jasan program, jasne smjernice kako bi nakon kolovoza 2018. godine i moja zemlja mogla pod razumnim kamatnim stopama e, uzimati zajmove na međunarodnoj razini. Rekli ste e, da žalite što nije došlo do dogovora e, E, na svezano za Grčku e, na sastanku Eurogrupe. A što očekujete od sljedećeg sastanka kako bi se te smjernice dogovorile? Što očekujete od vaše procjene kako bi Grčka ušla u programe kvantitativnog popuštanja? Do kada će grčki narod plaćati nedostatak te e, fleksibilnosti i e, biti podvrgnut e, Međunarodnom monetarnom fondu. Grčka stanovništvo jednostavno želi da ima jasne smjernice i kad ćete prestati sa stalnim odgađanjem. Hvala lijepa. Najprije ću odgovoriti na pitanja o Grčkoj. Iako Grčka se nije eksplicitno raspravljena na jednom sastanku upravljačkog vijeća Europskog odbora za sistemske rizike. Što se tiče bankarskog sektora u Grčkoj, značajan, izvanredan napredak je postignut. Ako pogledamo posebice kapitalizaciju grčkih banaka danas, nemam brojke ovdje, no radi se o više struko većim iznosima od onih prethodnih i sve je bolje. Međutim, imamo jedan problem koji se spominje u jednom drugom pitanju. Imamo vrlo visoku razinu nenaplativih zajmova. To je dijelomice zbog krize, dijelomice zbog prethodnog stanja bankarskog sustava. Unutar sadašnjeg programa su predviđene određene mjere koje su neophodne za zaključivanje revizije što se tiče tih akcija koje uključuju mjere banaka, mjere vlade, mjere vezane uz novo zakonodavstvo i rješa, također uspostavu okvira rješavanja e, na i, e, sporova, no postoji jedna poveznica zemlja koja nema okvir za rješavanje nenaplativih zajmova, odnosno zemlja koja ima predugi sudski postupak ili previše kompliciran zakonodavni postupak za rješavanje nenaplativih zajmova. Dakle, upravo takve zemlje koje sve to imaju su zemlje sa najvećim brojem nenaplativih zajmova. Znamo da su nenaplativi zajmovi zapravo problem nasljeđa. Oni su nastali u prošlosti, sada su obustavljaju normalno uobičajeno poslovanje bankarskog sustava i stoga su zemlje usvojile zakone koji su dobri samo za nove nenaplative zajmove, a ne rješavaju stari problem. To nije slučaj sa Grčkom. Dakle, to je problem koji E, za koji se pronalazi rješenje u novom sadašnjem e, programu. E, predviđaju se nove mjere i one će se početi primjenjivati pravodobno. Lukas Papademus, vi ste spomenuli. Vi ste bili potpredsjednik Europske središnje banke i on je, on je bio i premijer Grčke i on je moj dobar prijatelj i želio bih iskazati svu svoju solidarnost i potporu osobno njemu i u ime e, e, Europskog odbora za sistemske rizike i upravljačkog odbora, članova upravljačkog odbora. I dalje govorimo o Grčkoj. Što možemo očekivati na sljedećem sastanku euroskupine? skupine? reakcija da dugove, odnosno sporazum o dugovima, koje mjere bi učinili rješavanje dugova održivim. To je nešto o čemu smo razgovarali sa državama članicama s jedne strane i e, Međunarodnim monetarnim fondom sa druge strane. Došli smo do točke na kojoj te dvije strane će, morate, će morati naći sporazum i to je jedino što je sada važno. Dopustite mi se tako da dodam da kvantitativno popuštanje za Grčku nije nešto što se treba uzeti zdravo za gotovo. Mi trebamo e, donijeti našu vlastitu neovisnu procjenu i također sukladno scenarijima e, o neželjenim situacijama i sistemskim rizicima, sve to moramo uzeti u obzir. E, no, moram reći da tu procjenu provodi i komisija, i Europska središnja banka i e, Europske obrazovske rizike, ali to ne znači da će biti ishod sljedeće procjene e, jednak ovoj prethodnoj. Drugo pitanje, koji e, makrobonitentni instrumenti su na raspolaganju za bankarsku uniju? postoji e, potpora Europskog odbora za da se stvori bankarska unija i unija tržišnih kapitala u Europskoj uniji. Mi se zalažemo za diversifikaciju različitih izvora financiranja. Međutim, tako moramo imati na umu da tvorci politika moraju na raspolaganju imati instrumente za ublažavanje novih sistemskih rizika koji proizlaze u Uniji tržišnih kapitala, kao što sam mu rekao u svom uvodnom izlaganju, posebice u smislu e, sektora bankarstva u sjeni nebankarskog sektora. Taj sektor ima veliki rast. Mi smo prije govorili o fintehu, no razvoj finteka je usko vezan uz razvoj nebankarskog sektora te ćemo tu također morati imati makrobonitentne instrumente. Vidimo da postoji i revizija uredbe o europskim nadzornim tijelima i da se nastoji osnažiti ESMA. I dalje ćemo se fokusirati na to i naša pozornost će se sigurno u velikoj mjeri posvetiti ovoj temi. Postoje i druge različite mjere koje će ograničavati mogućnosti stvaranja novih dugova, posebice što se tiče na strani potražnje, jer to nam se čini najprikladnijim za rješavanje e, makrobonitetnih problema koji bi se mogli pojaviti u budućnosti u sektoru bankarstva u sjeni. Što se tiče pitanja vezanih uz kibernetske napade, da, e, kibernetski napadi zavređuju najviši mogući prioritet, a to je kibernetska sigurnost postoji e, visoka razina svjesnosti da je možda to trenutno najvažniji problem sa kojima se suočavaju nadležna tijela. Na nekoliko sastanaka ministra financija se posebna pozornost poklonila upravo o tom problemu. Usput rečeno, o tom problemu se raspravlja sada unutar gotovo svih međunarodnih foruma. Naravno da i Europska središnja banka o tome razgovara i nacionalna nadležna tijela. Što se tiče konkretno e, vašeg pitanja vezanog uz e, testove opterećenja e, u, u bankarskom sustavu u smislu kibernetske sigurnosti, Bank of England je poduzela već određene mjere u europodručju i druge nacionalne središnje banke i kretat ćemo se u tom smjeru. To je nešto što je dio provođenja tih testova na opterećenje. Što se tiče politike lokacije, vrlo nam je teško reći koji bi bio najbolji konačni sporazum kojim bi bile različite strane zadovoljne. Obzirom da mi nismo strana u tom sporazumu, mi jesmo na raspolaganju e, davati savjete. Ono što je za nas važno je da kakav god sporazum da se postigne, najbitnije nam je da postoji, da mi i dalje zadržimo ozbiljne ovlasti nadzora što se tiče aktivnosti vezanih uz clearing eura i aktivnosti koje imaju financijske reperkusije za euro područje. Niste spomenuli, niste odgovorili na pitanje vezano uz nenaplative zajmove u Grčkoj. E, iznos novca koji je preostao za rekapitalizaciju banaka. Rekao sam da se u Grčkoj uopće nije razgovarala, zapravo ne znam, što ćete vi napraviti s tome. Ovo je saslušanje vezano iz pitanja Europskog odbora za sistemske rizike. Filip Lamberts nije ovdje. Barbara Kapel. Hvala, gospodine predsjedniče, predsjedniče dragi, vi ste spomenuli e, drugo praćenje nebankarskog sektora i spomenuli ste veliki udio e, međunarodnih obveza i visokih vrijednosti imovine koje se, koje se nalazi u globalnom sektoru bankarstva u sjeni. E, dakle, to izvješće pokazalo da postoje e, mnogi problemi vezani uz valjanost podataka. E, posljednji podaci su iz 2010. godine za Kinu, pa e, me zanima da li surađujete sa nadzornim tijelima u Kini i da li su vam oni pomogli u izradi tog izvješća, da li postoje određeni izvori informacija i da li nas možete uputiti na e, te reference. Drugo pitanje se teče izvješća Europskog odbora za sistemske rizike u smislu preispitivanja e, makrobonitetne politike 2016. E, godine. Sami ste gleda da postoje dvije zemlje koje još uvijek nemaju ustrojena nadzorna tijela u Italiji od e, prosinca 2016. E, postoji zakon, ali ne postoji provedbena odredba. I sada me zanima da li postoji određeno vremensko razdoblje unutar kojega vi predviđate ustrojavanje tih tijela za Italiju, odnosno koji su vaši prioriteti u odnosu na makroekonomski nadzor u Italiji? Hvala. Marko Vali. Hvala lijepa. Predsjedniče, dragi, pitanje za vas vezana za e, mehanizma stabilnosti i općenito e, Europsku e, banku. Dakle, sada postoji mogućnost izlaska iz kvantitativnog popuštanja i rasta kamatnih stopa i naravno postavlja se pitanje državnog duga za neke zemlje koje su dosta zadužene kao što je e, primjerice Italija. To rješenje zato nisu euroobveznice jer one nemaju mehanizam solidarnosti e, već se jednostavno administrativno postupiti gdje bi se različite državne obveznice jednostavno klasificirale prema profilu rizika. Mi mislimo da će taj novi instrument samo sve više fragmentirati razlike između država u središtu i onih na periferiju Europske unije. A osim toga to će se odraziti i na E, profil onoga što posjeduje banke i državne obveznice su do sada bile sigurne. E, što možete reći kako bi se trebalo podijeliti rizik barem u izvjesnoj mjeri jer ne vidim na koji način bi se u današnje vrijeme mogla na tom mjestu pokazati veća europska solidarnost, a vi ste veliki europejac. Hvala, Tomas Mann. Hvala lijepa, gospodine dragi. U ovoj prezentaciji koju ste upravo iznijeli, e, spomenuli ste tržište nekretnina. Potražnja za nekretninama je u porastu. Početkom godine je Europski odbor za zemske rizike rekao da ne postoji opasnost za, mogući, za, stvaranje mogućeg mjehura nekretnina, ali Međunarodni monetarni fond je izrazio zabrinutost i rekao da postoji velika opasnost da dođe do e, eksplozije tog mjehura. E, jer ako se, ako se i dalje razvijaju krediti ovako kako je to krenulo. E, čuo sam jednom prezentaciju u Frankfurtu na Majnu i e, tamo je rečeno da je na semaforu boja žuta jer postoje mnoga pretjerivanja u cijenama nekretnina, posebice u gradovima. Koja je procjena Europske obrane sistemske rizike, ne samo u Njemačkoj, već i u drugim dijelovima u smislu daljnjeg razvoja tržišta nekretnina? Hvala. Posljednje pitanje, Onas Fernandez. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine dragi što ste došli. Dva pitanja, vrlo kratka. Prvo pitanje se tiče onoga što je rekla moja kolegica Prvan vezano uz e, pregovore o sekuritizaciji. To je nešto o čemu razgovaramo sa vijećem. Postoji tekst koji uključuje mogućnost makrobonitetnog nadzora e, tih tržišta na kojima se provodi sekuritizacija i odgovornosti Europskog odbora za sistemske rizike da analizira potencijalne rizike u onim zemljama u kojima bi se mogli pojaviti. Molim vas odgovorite mi na pitanje da li je odbor u stanju provesti tu zadaću, a drugo pitanje se tiče onoga što ste prethodno spomenuli vezano uz nenaplative zajmove u slučaju Grčke. E, da li, da li postoji jedna radna skupina na razini odbora koja razmišlja o e, reakciji na neplative zajmove na razini cijelog AUA? Kako se to razvija, taj projekt? Odgovoriti ću najprije na pitanja redosledom u su postavljena. Što se tiče Kine, kineska vlada nam nije navela nikakav datum i mi nismo relevantni za to pitanje. Imamo samo podatke EU-a. Što se tiče Italije, e, zakon je usvojen i E, talijanska vlada sada e, usvaja relevantne propise. Što se tiče izbisa, Europske obrazovateljske rizike ima radnu skupinu koja je zapravo inicirala raspravu e, guverneri Središnje banke Irske na čelu te radne skupine i izbis vrlo sažeto rečeno je prijedlog slijedom kojega bi se obveznice povukle i klasificirale u tranše, ali ne implicira nikakvu zajedničku odgovornost. U tom smislu ne podliježe euro, odnosno nije zamjena za euro obveznice ni na koji način. Drugačiji je sasvim od toga. I e, upravljački e, odbor, Europskog odbora za zemljske rizike je primjena znanja što se događa i, nije još donesen nikakav zaključak o tom konceptu. Mi mislimo da ćemo do kraja godine završiti rad na tom projektu do studenog E, ako se ne varam, tada će biti usvojeno konačno izvješće što se tiče stambenih nekretnina. Cijene stambenih nekretnina, cijene kuća su u porastu, posebice u velikim gradovima. I u Njemačkoj, i u Nizozemskoj, i u Austriji, i u nekim drugim zemljama. I Europski odbor za zemljske rizike je izdao upozorenje o kojem smo razgovarali i na posljednjem saslušanju. Kada pogledamo cijene u različitim zemljama, dakle izađemo iz velikih gradova i pokušamo vidjeti da li u prosjeku dolazi do zagrijavanja tog sektora stambenih nekretnina, e, još uvijek ćemo ustvrditi da su prosjeci cijena na e, unutar povijesnih vrijednosti. Dakle, ne vidimo nikakvo pretjerano zagrijavanje u sistemskom smislu, vidimo zagrijavanje na lokaliziranim tržištima, ali ne na sistemskoj osnovi. Dopustite mi da dodam, vidimo da cijene kuća rastu, ali ne vidimo da se krediti razvijaju istom dinamikom, odnosno usporedivo sa onime što se događalo prije krize. Drugim riječima, hipoteke, pozemljivanje, kreditiranje je, se i dalje odvija uobičajenom dinamikom. Dakle, vidimo da cijene rastu, ali ne vidimo da se i zaduživanje vezano uz nekretnine e, raste. Međutim, postoje neke lokalne situacije unutar kojeg se to događa. Na primjer, u, neki, u jednoj zemlji, posebice ako se dobro sjećam, imamo mnogo vlasnika nekretnina koji su u situaciji negativnog vlastitog kapitala jer njihov dug je veći od vrijednosti kuće. E, oporavkom cijena kuća oni će biti u boljoj poziciji i sveukupna financijska stabilnost će se poboljšati. Što se tiče sekuritizacije, vjerujem da glavni odbor Europskog odbora za zemljske rizike je u poziciji e, revidirati makrobonitetne instrumente u području sekuritizacije. Mi pratimo raspravu koja se vodi u Europskom parlamentu o sekuritizaciji i velikim dijelom se slažemo sa svima što je rečeno. Samo predlažemo da se posebna pozornost posveti omjeru zadržavanja rizika. Ako, se, ako želimo uvesti ponovno taj instrument za financiranje realnog gospodarstva, onda mislimo da svojstva tog instrumenta o kojem se razgovara su e, dovoljno sigurna takva kakva jesu. previsoki udio zadržavanja rizika, odnosno podjel rizika može zapriječiti širenje, široku primjenu tog instrumenta. Što se tiče nenaplativih zajmova, kao što smo govorili i prethodno, da bismo riješili taj problem, mjere koje su predviđene u programu u Grčkoj, koje predviđaju e, djelovanje samih banaka u smislu upravljanja rizicima i oporavka duga. Također tu je potrebno i djelovanje vlade koje mora stvoriti okruženje koje je povoljno za rješavanje nenaplativih zajmova. pravosudni sustav i izvansudske nagodbe, sve se to e, mora uključiti u rješavanje tog problema. E, osnivanje agencije za rješavanje e, nenaplativih zajmova je dobar prijedlog, ali nije u cijelosti rješenje koje će sve riješiti. Mi pratimo što se događa, no ne vjerujemo da će samo osnivanje takvog tijela biti dovoljno. Sve druge akcije, sve druge mjere koje su bolne, one su zapravo nužne da bi se riješio taj problem. Hvala. Dakle, možemo zaključiti i ovo drugo saslušanje. Bilo je vrlo korisno. Želio bih zahvaliti predsjedniku Dragi što je ovako dugo vremena proveo s nama. No, bilo mi je vrlo intenzivno i vrlo korisno za naš rad i naš kontinuirani dijalog. Hvala lijepa.